Good morning. Dobro jutro, dame i gospodo. Stvarno mi je drago da vas vidim sve ovdje danas ujutro i nadam se da ste jučer svi e, imali e, uspješno putovanje. Moje putovanje je bilo interesantno. Trebalo mi je 14 sati da dođem do Brisela zato što je stvarno bio potpun kaos sa zrakoplovnim kompanijama. Hvala vam na razumijevanju i danas ćemo početi s našim eh, dnevnim redom. Imamo prvo glasovanje. Prvo ćemo glasovati o našem izvješću Izvjestitelj je gospodin e, Škrlec. Radi se o izvješću kohezijska politika i e, kružno gospodarstvo, odnosno cirkularna ekonomija. Gospodin Škrlec, želite li nešto reći? Vrlo kratko želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na izvanredne suradnje. Hvala. U redu. Sada ćemo odmah prijeći onda na e, glasovanje. Počinjemo sa amandmanom 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usva se. Kompromis 1. Za? Protiv? Suzdržani? usva se. Sada prelazimo na amantman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se.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 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. Za, protiv, ispričavam se. Ispričavam se, ispričavam se. On se ne razmatra. Idemo odmah na amandman 32. Za, Pro 32. Drugi dio. Ne, prvi dio. U redu. Iz početka. Amantman 32, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? osva se. Amantman 32, drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amantman 33, za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromisni amandman 3. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 38. Za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman 4. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 42. Za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni Amandman 5 za. Ako usvojimo amandman 42, onda ovaj nv 12 se ne razmatra. Zato idemo sada na kompromisni amandman 5 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, u redu provjerit ćemo. Amandman 47, elektronska provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sada idemo na kompromis 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 61. To je usmeni amandman. Je li itko protiv tog usmenog amandmana? Ne. U redu, onda ćemo sada glasovati o amandmanu 61 sa usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na, amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, Usva se. Kompromis 13. Za, protiv, suzdržani. Usva se. Kompromis 14. Za, protiv, suzdržani. Usva se. 103. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 104. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 105. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 13 sa usmenim amandmanom. Je li itko protiv usmenog amandmana? Ne. U redu, znači glasamo za amandman 113 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 18 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 124 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbija se. NV 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 17 za, protiv, suzdržani, usvaja Envi 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo prijeći na konačno glasovanje elektronski. Otvaram glasovanje. And Zatvaram glasovanje. I evo ovo izvješće je usvojeno. Čestitamo gospodine e, Škrlec. Moram napomenuti da imamo jedan glas e, više e, za. To je zapravo glas izvjestitelja koji je zaboravio svoju glasačku karticu. Događa se svima gospodine Škrlec. Sljedeće glasovanje je glasovanje o našem mišljenju uloga gradova u institucijskom okviru Unije. Znate da imamo izvješće odbora AFKO i gospodin Olbricht je izradio naše mišljenje o tom izvješću. Gospodine Olbricht nije ovdje. U redu, tako da ćemo odmah sada preći na glasovanje i počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za, tko je protiv, e, suzdržani usvaja se. Amandman 6 za, protiv, e, suzdržani usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sad ćemo glasovati o cijelom mišljenju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 30 glasova za, tako da time se usvaja, da 30 plus 1, usvaja se mišljenje. I sada idemo na sljedeće glasovanje. Radi se o rezoluciji koju je pripremilo e, mišljenje, o kojoj je naš odbor pripremio, znači radi se o specifičnim potrebama ruralnih, planinskih i udaljenih područja. Prije nego što glasujemo, moram spomenuti da smo mi odlučili e, napraviti ovu rezoluciju 25. travnja. Koordinatori su se složili da podupru e, zahtjev e, da se e, sastavi rezolucija. Nacrt rezolucije je dostavljen na engleskom putem pismene procedure članovima odbora regi. Imamo 42 amandmana koji su dostavljeni prije krajnjeg roka za dostavu amandmana i podsjećam vas samo na to koji će biti sljedeći koraci vezano za tu rezoluciju. Koordinatori će e, sada u skladu sa pravilom 128 e, pripremiti pitanje za usmeni odgovor. I ja ću onda to usmeno pitanje e, iznijeti ispred odbora ako klubovi odluče da uključe to e, pitanje na plenarno zasjedanje dakle da se u usmenom obliku dade odgovor, onda ćemo imati raspravu o tome, znači to moramo imati na umu. A sada nemam ništa drugo za reći. Hvala vam svima na vašim doprinosima na ovu rezoluciju i na aktivnom sudjelovanju u izradi kompromisa i amandmana i sada počinjemo sa glasovanjem. Počinjemo sa trećim amandmanom, usmeni amandman. Je li netko protiv usmenog amandmana? Ne. Onda glasujemo o trećem amandmanu da, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četiri sa oralnim amandmanom. Je li netko protiv? Ne. Onda glasujemo o četvrtom amandmanu zajedno sa oralnim amandman, usmenim amandmanom. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Dopustite mi da podnesem usmeni amandman, jer druga rečenica kompromisa je sinoć izmijenjena. Dakle, riječ je o tome kako se građanima izvan urbanih područja treba osigurati da imaju iste prilike kao i one koji, kao i oni koji žive u urbanim gradskim područjima. Evo, to je, kom, to je tekst kompromisa. Ako smijem nešto dodati, to sada pokriva i amandmane 10 i 11 kompromisne amandmane. Dakle, ne pokriva samo uvodnu izjavu E, već i uvodnu izjavu G. Dakle, ako se ovaj, e, koji, koji se neće razmatrati ako se usvoji ovaj amandman. Hvala lijepo, to sam namjeravala reći, jer sam se savjetovala sa tajništvom. Naime, ovaj kompromis pokriva čitav niz amandmana. To su amandmani 7, 10, 11 i 31. Dakle, to su amandmani koji su vezani za uvodnu izjavu G. Dakle, kompromis 1 pokriva uvodnu izjavu E i uvodnu izjavu G, baš kao što je gospodin Van Miltenburg to rekao. U sve ovim, sa svim ovim uh, usmenim amandmanima i sa svim ovim pojašnjenjima uh, vezano za uvodne izjave, sad kad sve to znamo, tko je za kompromis 1? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali hajdemo provjeriti. E, osmi amandman elektroničko glasovanje. Molim vas, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodine Škrlec. Usvaja se. Hvala. Idemo, dakle, deveti amandman se ne razmatra i sada prelazimo na trinesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četrnaest za? Protiv? Suzdržani? ne razmatra se. On se ne razmatra. Idemo na dakle, amandman 14 se ne razmatra. Idemo na 15. amandman e, sa usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? Ako nije, onda tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Idemo na kompromis 2. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. 17. amandman. Za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. amandman za, protiv, a ne razmatra se. Dakle, ako se 37. usvoji, a jest usvojio se, 38. se ne razmatra. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na konačno glasovanje. To će biti elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. I rezolucija se usvaja. Dakle, 31 glas za. Hvala lijepo. time. Time smo zaključili glasovanje. And we continue uh, Dakle, nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o raspravi o nacrtu izvješća. Mogu li zamoliti zastupnike koji, odnosno članove koji odlaze s ovog sastanka da to učine u tišini? Puno hvala. Nastavljamo dakle sa sljedećom točkom dnevnog reda. Dakle, razgovarat ćemo o nacrtu izvješća koje priprema naš izvjestitelj, gospodin Pascal Arimont. Dakle, posebne mjere za Grčku u okviru uredbe 2015 kroz 1839. bili mogla zamoliti savjetnike da prestanu razgovarati? Potrebna nam je ipak tišina ovdje u dvorani za sastanke. Thank you Hvala vam. Gospodine Rimon, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavateljice i predsjednice vježbu koju sam još prije dva tjedna započeo i svoje izvješće želim predstaviti koje se nalazi pred vama i u prijevodu. Riječ je zapravo o izvješću Europskog parlamenta, odnosno odbora za regionalne razvoj politiku o posebnim mjerama za Grčku u okviru uredbe 2015 kroz 1839 želim sa svoje strane u preambuli zapravo iznijeti, i istaknuti da ovdje nije riječ o raspravi o razlozima ovih posebnih mjera. Zbog čega je zapravo Grčka došla u ovu situaciju? Moje izvješće se bavi zapravo isključivo pitanjem koje su posljedice naših mjera. Da li su to bile pozitivne ili negativne? E, dakle, projekti koji su dovršeni ili ne i koji su ostvareni kroz ove posebne mjere da ili ne. Stoga političku ocjenu neću davati kad je riječ o nastanku krize, vi ćete to vidjeti u mom izvješću, nisam apsolutno ništa u svom izvješću istaknuo tome. Iz toga bismo svakako to trebali uzeti u obzir. O čemu je riječ? Riječ je zapravo o tome da je komisija 2015. godine s pravom procijenila i prepoznala da Grčka temeljem svog gospodarskog stanja u kojem se našla temeljem financijske i gospodarske krize nije bila u mogućnosti prikupiti novac za projekte e, iz kohezijskog fonda te isto tako i fonda za razvoj i stoga nije imala ova sredstva kako bi mogla ispuniti uvjete i ispuniti uvjete sufinanciranja. Komisija je tada predložila da putem dvije posebne mjere pomognemo e, državi Grčkoj i to s jedne strane da se za projekte koji su ušli u programsko razdoblje 2007. do 2013. godine da se ne traži od eh, grčke strane eh, sufinanciranje i da financiranje bude 100% eh, snošeno od strane Europske unije, što bi dovelo i smatrali smo do dodatne likvidnosti od cirka jedne milijarde euro, što je zapravo moglo dovesti do ovog oslobađanja tih sredstava. A druga mjera pak koja je za razdoblje E, predviđeno 2014. 2020. a to je avans koji se ranije oslobađa i trebao ranije oslobađati Dakle, riječ je bilo isto tako o milijardi eura, što znači ukupno gledano 2 milijarde eura o kojima je ovdje riječ. Kao što se i u samom naslovu vidi, riječ je o posebnoj mjeri koju smo u pojednostavnom postupku zaključili i donijeli zaključak o unutar parlamenta iz čisto jednostavnog razloga što je stvar bila hitna i što je Grčka hitno morala dovršiti ove započete projekte. Zbog toga te dvije milijarde eura bile su potrebne i upravo u uredbi je navedeno da Grčka do prosinca 2016. godine mora podnijeti izvješće o tome, a isto tako činjenica je da to imamo sada u 2018. godini, a ne 2017. godini o posebnoj mjeri. Činjenica jeste da Grčka nije temeljem sporazuma ovo izvješće je izradilo krajem 2016. već u svibnju 2017. godine i komisija usprkos višekratnom upitu koji smo postavili komisiji i isto tako na temelju usmenog pitanja koje smo e, postavili u okviru plenarnog zasjedanja ovo izvješće smo dobili tek u prosincu 2017. godine. Ovo izvješće meni je pak bilo potrebno da e, sve skupo procenim kroz e, svoje izvješće. Toliko o samom postupku. U mom nacrtu izvješća ja sam isto tako dao određenu procjenu možemo zaključiti da ova dodatna likvidnost o kojoj riječ je zaista učinkovito je iskorištena kako bi se e, to vrši čitav niz projekata to se može isto tako može potkrepiti i brojkama Grčka u ovom razdoblju e, uz popis prioritetnih prioritetnih projekata i imamo ukupno 181 prioritetni projekt u ovom razdoblju. Dakle, ovih 181 projekt, to su otprilike 11,5 milijardi eura o kojima je bilo riječ, a to u razdoblju 2007. do 2013. 55% je to brojke svih projekata. Od toga 136 projekata Dovršeno je do kraja 2017. godine 24 od ovih prioritnih projekata su prebačeni u sljedeće programsko razdoblje i 21 projekt sa ukupnim iznosom od 1,1 milijarde eura nije e, dovršeno i temeljem toga e, su prekinuti. Kao primjer uspješnosti E, završenih projekata, to su e, premosni projekti u prethodnom e, programskom razdoblju 2007-2013. od dakle projekti koji su dovršeni u naknadnom razdoblju možemo navesti autoceste koje su obnovljene u cijelosti, a isto tako možemo spomenuti i metro u Ateni, Tesalonikiju, te isto tako i željeznička veza Janikladi Domokos, sve ovo su projekti koji su temeljem ovih posebnih mjera, a to je sigurno tako, zaista su i dovršeni i da nismo imali ove posebne mjere i da ih nismo donijeli, mi kao parlament i kao vijeće tada ovi projekti ne bi bili dovršeni, a što bi pak opet za posljedicu imalo da Grčka država započete projekte e, bi trebala onda sama isfinancirati, a što nisu bile mogućnosti, te isto tako i sve ona pretfinanciranja koja su već bila učinjena Grčka je trebala vratiti, što bi naravno dovelo do još dodatnog otežavanja situacije u krizi kroz koje Grčka prošla. U novom programskom periodu imamo 18 prioritetnih projekata koji su isto tako e, sačinjeni temeljem avansnih plaćanja. Ovi projekti su i provedeni. Još dvije brojke koje bih e, kao pozitivne brojke želio navesti. E, jedna izuzetno važna brojka, a to je stupanj apsorpcije za programski period 2007 je na 100%, što znači da su iskorištena sva sredstva i zaista su korištena za sve e, postavljene projekte. To je nešto što smo stavili u uredbu, što znači da se ova sredstva mogu koristiti isključivo za imenovane projekte. I još jedna brojka s tim u koja je jako pozitivna, Stupanj apsorpcije za period 2014. 2018. je kod 28%, odnosno 23,3% kao što je komisija navela, što je zapravo gornji prosjek Europske unije. Još jedna brojka koju želim spomenuti je sljedeća na temelju zadnjeg programskog razdoblja i svih projekata koji su se dogodili nacionalni dohodak e, je povećan za 2% u usporedbi sa situacijom da nije bilo ovih sredstava, što mislim da je zapravo isto tako jedan veliki doprinos u razvoju Grčke. Što se tiče nacionalnog dohodka i isto tako stupnja e, korištenja sredstava, kada govorimo o apsolutnim kvantitativnim brojkama i gospodarskim podacima. Ove brojke pak ne govore previše o tome da li su ti projekti koji su ostvareni učinkoviti kvalitativno na visokoj razini. Međutim, možemo utvrditi da je novac korišten, da je veći dio projekata nije zapravo se razvodnio, niti je prekinut, a isto tako i konkurentnost Grčke time je, po mome mišljenju, poboljšana. A isto tako stvorena su nova radna mjesta i poboljšana kakvoća života samih građana. Kasnije analize pak će pokazati u kojoj mjeri su ove posebne mjere zapravo dale svoj doprinos. Ove studije još nemamo, međutim imamo podatke E, grčke strane, grčke vlade sa popisom projekata koji su realizirani. U konačnici možemo zaključiti da je to bila apsolutno ispravna odluka da se uvedu ove posebne mjere u okviru uredbe za Grčku. Ne samo da smo pomogli time Grčkoj, ne samo da smo na neki način financijska sredstva investirali u projekte koji su dali dodanu vrijednost i Grčkoj i Europi, već smo isto tako ispriječili da veća financijska sredstva na neki način e, budu uništena time što se eventualno e, bi se odustalo u nekoj fazi od projekata, a osim toga smo spriječili da isto tako i povrat sredstava u blagajne Europske unije, što bi pogoršalo situaciju u Grčkoj. Na kraju želim isto tako istaknuti da je jako važno da smo mi kao parlament e, to e, procijenili kao posebno mjeri, to ne smije biti e, dakle slučaj koji će se ponavljati, a isto tako s obzirom na novo programsko razdoblje se ovo ne bi dalje trebalo primjenjivati. Mislim sve skupa rečeno da smo postupili dobro i moj osobni zaključak bi bio da je zaista mjera bila dobro usmjerena, da je bila dobra i da je svakako trebalo donijeti ovakvu posebnu mjeru. Ja ću sa svoje strane isto tako vrlo rado raspravljati i diskutirati s vama o ovoj posebnoj mjeri i svakako se veselim već sada vašim amandmanima. Hvala vam lijepa. Thank Puno hvala gospodine Arimov. A sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u sjeni počevši sa gospodinom Borculinom. Vrlo kratko, dvije opaske. Ja se slažem e, s ovim izvješćem i sa prijedlozima koji su u njemu izneseni. Ali prva opaska, mi smo dobro učinili kada smo aktivirali ta sredstva. i kada smo iskoristili e, mogućnost da se ide dalje od sufinanciranja. To će biti jako dobro i za grčku ekonomiju i za realizaciju projekata. I to između ostaloga potiče Grčku da bude država koja će koristiti najviše proračunskih sredstava Europske unije u razdoblju od 2014. pa do kraja tog razdoblja. Još e, jedna opaska. Trebamo izaći iz te ideološke rasprave koju vodimo o sufinanciranju. Dakle, kada govorimo o novom programskom razdoblju, Grčko iskustvo nas je nečemu naučilo. U konkretnom smislu. Shvatili smo u kojoj mjeri eh, je sufinanciranje važno. I to sufinanciranje zapravo produljuje eh, rokove izvedbe programa izvršavanja programa. Evo to je nešto što je zanimljivo u ovom izvješću i bilo bi jako dobro kada bi nam komisija dala više pojašnjenja vezano za ta pitanja, ali i države članice. Jer u nedostatku sufinanciranja događa se ubrzanje. I zapravo je kvaliteta rashoda veća. koje su ograničenja? I što se događa ako ne postoji sufinanciranje? Pokušajmo napustiti ideološku raspravu. Kako bismo malo bolje vidjeli koji su bili stvarni rezultati ovog izbora koji smo donijeli. U svakom slučaju trebamo razmišljati o tom putu. To jest koji je pravi put koji bi trebalo, kojim bi trebalo poći. Thank you very much. Puno hvala. U ime ECR-a Gospodin Klosovski, izvolite. Hvala lijepo, dame i gospodo. Naravno, ja se slažem sa prethodnim govornicima kada je riječ o grčkoj krizi. Situacija koja se dogodila u Grčkoj zahtijevala je posebne mjere i s pravom smo usvojili uredbu na razini Europske unije. S pravom smo reagirali na taj način u Europskoj uniji. Radi se o teškoj situaciji koja je pogodila Grčko, ali ta je situacija pogodila i čitavu regiju i Europsku uniju. Zato je naša reakcija bila važna. No, htio bih naglasiti sljedeće. a, tu reakciju bismo trebali tretirati kao iznimno, to ne može postati pravilo. Dakle, ne može postati pravilo da se ova sredstva dodjeljuju u sličnim situacijama. To ne znači da to nije bilo opravdano u tom slučaju. A što je dokaz da smo bili u pravu kada smo dodijelili ta sredstva? Naime, dokaz je to da su ta sredstva doprinijela oporavku grčke ekonomije. I zaustavile su negativan proces u Grčkoj. I napokon, u potpunosti se slažem s izvjestiteljem Doista u izvješću nemamo kvalitativnu, kvalitativnu evaluaciju o produktivnosti. i evaluaciju drugih aspekata pomoći koja je dodijeljena Grčkom. Mi bismo trebali imati potpuni pregled učinka naše potpore i pomoći. Uvjeren sam da ćemo uspjeti doći i dobiti pristup toj kvalitativnoj evaluaciji ako napravimo pritisak na nadležna tijela. Hvala. Hvala, predsjednice. Želio sam reći sljedeće. Rad našeg izvjestitelja, gospodina Arimona, je pozitivan. E, ja njegovu radu pristupam na pozitivan način, baš e, kao i moj klub zastupnika. Dakle, sve je to u pozitivnom duhu. Mi ćemo pokušati biti konstruktivni i pokušat ćemo na konstruktivan način predstaviti amandmane. Izvješće o kojem sada raspravljamo pokazuje dvije stvari. Prije svega, pokazuje da smo dobro učinili, da smo s pravom zatražili da se na plenarnoj sjednici usvoji uredba o kojoj govorimo. Dakle, velika većina je glasala za. I poduprla, velika većina je poduprla taj zahtjev. I Mm, kao Grk eh, mogu vam reći da sam sretan što se Grčka na neki način izvukla. Eh, naime, eh, Europski parlament je tu odluku usvojio gotovo jednoglasno i to je omogućilo grčkim vlastima da sve programe privedu kraju, naime projekti su realizirani, naime kapaciteti programskog razdoblja i kapaciteti upravljanja europskim sredstvima su poboljšani. I još nešto bih htio naglasiti, a gospodin Arimon je to već rekao. Grčka je na vrhu popisa država članica Europske unije kada je riječ o apsorpciji fondova. i svi klubovi zastupnika se slažu e, kada je riječ o tim brojkama i to je naravno pozitivno ne samo za Grčku već i za kohezijsku politiku i za ciljeve e, koje želi postići Evropska komisija u regionalnim politikama jer e, taj novac koji je Grčka apsorbirala nije novac koji je bačen kroz prozor upravo suprotno kao što je rekao gospodin Arimon sve mjere koje smo poduzeli su e, doprinijele tome da se novac ne rasipa. Naime, novac europskih poreznih obveznika nije se, rasip, e, nije se rasipao. Bilo je pozitivnog učinka i na produktivnost i na konkurentnost u odnosu na evropsku ekonomiju, na otvaranje radnih mjesta, na povećanje ulaganja. Mi smo sada u razdoblju u Grčkoj u kojoj možemo nazrijeti početke oporavka. 20. E, kolovoza e, Grčka će izaći iz programa ekonomske potpore i, izvješća izvješće o kojem sada raspravljamo zapravo priča jednu priču o uspjehu. O uspjehu i Grčke i Europske unije i komisije. E, komisije koja je unijela te izmjene u uredbu kao naravno to treba biti nešto što je iznimno, to ne bi trebalo biti pravilo, ali to nam to nam daje mogućnost i da izvučemo jednu polku kada je riječ o upravljanju. Ja sad ovdje ne govorim o ideologiji. Ja sam kao inženjer već radio na projektima koji su bili sufinancirani. 2000 2015. godine bilo je jako puno projekata i poslova koji nisu bili završeni i postoji rizik da će jednostavno sve to skupa propasti i da će novac biti izgubljen. A u tom razdoblju problem je bio u tome što nismo imali dobar koncept i dobro razrađeni program. Bile su nužne izmjene. Dakle, jako je važno dobro koristiti sredstva i dati odgovornost i lokalnim vlastima i regionalnim vlastima i europskim vlastima. Zaključujem. Izvješće o kojem ovdje raspravljamo uzima u obzir i zaključuje da je rezultat pozitivan. Naravno, sve je to rezultat dobre suradnje između parlamenta, komisije i grčkih vlasti. Ministar koji je zadužen za ova pitanja u Grčkoj bit će pozvan u srpnju u Brisel i nadam se da ćemo ga i mi pozvati na razgovor u našem odboru. Mogli bismo porazgovarati s njim o svim ovim pitanjima. Mogli bismo, na primjer, razgovarati o dobrim praksama. To nam je potrebno jer u ovom trenutku vodi se jedna velika rasprava govori se kako se ne treba zatvoriti pipa kohezijske politike u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. u svakom slučaju ta rasprava tjera vodu na naš mlin, daje nam argumente da je kohezijska politika nešto što je učinkovito i, nešto što bi trebalo, politika za, za koju bi trebalo zadržati sredstva. Hvala lijepo. Ja se nadam da ćemo imati priliku pozvati ministre iz nekih država članica da sudjeluju na sastancima odbora regije. O tome smo već ranije raspravljali ovog mjeseca. Ma sad nastavljamo sa izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Rentke nije ovdje. Želi li se netko javiti u njezino ime? gospođa Domato. Grazie, Hvala, predsjednica. Dakle, izvješće našeg kolege procjenjuje učinak mjera dokumenta koje smo donijeli 2015. godine. Dakle, riječ je o sufinanciranju i povećanju sufinanciranja i riječ je o prefinanciranju, odnosno dodatnom predfinanciranju od 7% za operativni program, za operativne programe. Naravno, ja se u potpunosti slažem sa izvjestiteljem kada on kaže da bi volio dobiti evaluaciju, odnosno procjenu stope apsorpcije, ali da bi također želio dobiti evaluaciju kvalitativnog učinka, kada je riječ na primjer o okolišnoj održivosti, kada je riječ na primjer o socijalnom aspektu projekata koji su financirani. Ja ću ponoviti ono što je već rečeno u travnju. Situacija u kojoj se nalazi Grčka je nešto što bi se trebalo smatrati iznimnom situacijom, a to je bilo i u prošlosti. E, teške mjere i stroge mjere koje su nametnute mm, imale su svoje posljedice e, i u zdravstvenom sektoru i u ostalim sektorima. Moramo voditi račune da se novac europskih poreznih obveznika na ispravan način troši. Dakle, kohezijska politika mjere koje smo primijenili u ovom, u ovom slučaju bile su vrlo korisne a to potvrđuje i ovo izvješće kada pogledamo sadašnju grčku situaciju možemo primijetiti da postoji krhkost u socijalnom i ekonomskom tkivu pozivam komisiju koja će nam zacijelo dati pozivam komisiju da nam dade neke informacije o ovome ali pozivam i svoje kolege i komisiju da razmotre paket novih uredbi. Slažem se sa kolegama da moramo zaštititi kohezijsku politiku, jer je to jedina politika koja ostvaruje rezultate. Osim BDP-a, postoji i drugi pokazatelje, kao na primjer nezaposlenost mladih. Ne smijemo zaboraviti da Grčka, poput Italije i osobito Južne Italije, plaća vrlo visoku cijenu za ekonomsku krizu. Zbog svoje velikodušnosti i zbog svoje e, solidarnosti koju pokazuje prema migrantima, za razliku od drugih europskih zemalja. Zato se nadam da će prijedlog komisije i da će naš rad biti uzet u obzir kada budemo raspravljali i pregovarali o sljedećem okviru. Želim vidjeti pravi konkretni napor, a ne samo riječi koje vrlo često koje vrlo često samo to dobivamo. E, hvala lijepo, to su bili komentari izvjestitelja u sjenu, a sada gospođa Piraki ima riječ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Πασκάλα Ριμόν για την έκθεσή Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti kolegi Arimonu na izvješću i želim potvrditi da nakon ovog dugog puta mi dolazimo napokon do, pozitivnog rezultata. U svakom slučaju bilo bi poželjno bilo bi dobro da ovo da izvješće dođe u trenutku kada trebamo odeslati pozitivan pozitivnu poruku. U svakom slučaju izvješće je jako dobro, ali željela bih iznijeti nekoliko detalja vezano za koje ću iznijeti amandmane, jer ponekad se vrag skriva baš u detaljima. Naime, u tekstu izvješća ne govorimo o uvjeti, ne govori se o uvjetima, uvjetima koji su doveli do toga da se od grčke situacije napravi iznimka. Radi se o povećanju financiranja i povećanju sredstava za sufinanciranje od 100% za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Jako je važno da se uspostavi okvir, okvir unutar kojega možemo dopustiti takve iznimke. Naime, Grčka je dobila sredstva za pokretanje projekata u prethodnom razdoblju, ali kriza je još uvijek prisutna.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 E, također nezaposlenost u Grčkoj je e, još uvijek iznad prosjeka u Europske unije i to su neke brojke koje bi trebale ostati urezane u pamćenje. Drugi element ovog izvješća e, koji bih htjela naglasiti jest insistiranje na tome da imamo pokazatelje za kvalitativnu analizu. To je doista od ključne važnosti. Prema mom mišljenju, doduše, nema smisla tražiti od Grčke E, da iznosi te pokazatelje, da ona bude jedina od kojih se traže ti pokazatelje. Trebalo bi inzistirati na više komunikacije e, sa Grčkom, e, zahvaljujući na više komunikacije s Grčkom, uzevši u obzir te iznimke. Dakle, ne bismo inače trebali tražiti, ne bismo trebali tražiti od Grčke da, da, radi više od drugih. Treća stvar koju sam željela napomenuti je učinkovitost. Evo, željela bih se osvrnuti na zaključke radne skupine za Grčku. Da bismo bolje pomogli Grčkoj, treba insistirati na kriterijima učinkovitosti. Htjela bih dodati sljedeće. Ovo izvješće za mene jest mm, način da se pokaže europska solidarnost. To je 2014. godine učinjeno za moju zemlju, dakle iskaz solidarnosti. Sada trebamo biti oprezni. Oprezni u načinu na koji komuniciramo rezultate prema javnosti. Dakle, ovo izvješće je izraz solidarnosti, ali ne bismo trebali oslanjati se na stereotipe i e, u sadržaju u formi moramo inzistirati na tome da grčki narod uloži napor i moramo objasniti da ova pomoć ne predstavlja neku vrstu, da, ona, da ova pomoć zapravo ne predstavlja milosrđe. Dakle, u izvješću stoji kako su to sredstva, kako su ova sredstva dodijeljena 2015. godine kao rezultat rada radne skupine. Naglašava se naglašavaju se kako su, naglašava se kako su iskorišteni svi mogući mehanizmi. No, zaboravlja se reći koje su bile posljedice za radnike i za mala i srednje poduzeća. Ovdje se govori o velikim radovima, o velikim cestama i tako dalje. Evo daću vam jedan primjer onoga što se trenutačno događa u Grčkoj. Na sjeveru zemlje, dakle u regiji Kavala, održavaju se prosvjedi, velike prosvjedi. Jer na cesti Eknatija od prošle godine uvedeno je 23 a, cestarine 23 mjesta um, za, naplatu cestarine. Dakle, vozačima se nameće uh, plaćanje cestarine uh, na cestama koje su izgradili Grci i ta cestarina je sve veća i veća. I naravno, građani i vozači se bune. Da bi se izbjegla cestarina, uh, mora se proći kroz grad Kavala, a to naravno povlači za sobom i onečišćenje grada i probleme u prometu samog grada. E, dakle, očito je izgradnja cesta projekt koji ide u prilog samo velikoj industriji, a sami radnici koji su gradili te ceste ne mogu voziti tim cestama jer su one postale preskupe, iako su ih oni već platili. Evo to je kvalitativna evaluacija koju želite dobiti. Eto, to je smjer u kojem idu ti veliki radovi, a koji su provedeni u posljednjih nekoliko godina. Dakle, kada govorimo o kapacitetu apsorpcije europskih fondova, da, sve što stoji je točno, ali to grčki narod nije u potpunosti prihvatio. Ovdje govorimo o 63%, 63% um, plaćanja vezano za, vezano za razne projekte i onda govori se o postocima projekata koji se odnose na infrastrukturu kao što su različiti projekti koji bi trebali poboljšati pristup tržištu rada i tako dalje. Međutim, sve to o čemu ovdje govorimo povećat će zaradu velikih poduzeća. Kada govorimo o bogatstvu Europske unije, bogatstvu Europske unije koje se raspodjeljuje, trebamo imati na umu da su radnici oni koji su stvorili to bogatstvo Europske unije. Hvala lijepa, s obzirom da se nitko više nije javio za riječ i da komentira, ja bih eh, sada dala riječ predsjedniku Europske komisije, gospodin sad izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjednice, štovani E, dakle, izvjestitelju, hvala što ste me pozvali na ovu razmenu mišljenja i gledišta. Kada sagledamo situaciju u prošlosti e, iz dakle, druge polovice 2015. godine kada je grčka država, a isto tako bi dodao i grčke banke, su bile suočene sa ogromnom problemima likvidnosti, bilo je potpuno jasno i komisiji prije svega da se e, strukturni fondovi moraju uključiti i da smo suočeni sa velikim rizikom da se kompletna implementacija zaustavi u jednom trenutku. I to sve skupa bi i imalo izuzetno negativne posljedice, te isto tako bi ponovno potaklo e, dakle razvoju krize, a ono što smo mi učinili jest odgovor na to. Jednostavan odgovor koji je e, na neki način trebao mobilizirati e, signifikantna financijska sredstva koja se onda mogu neposredno i odmah implementirati. I to su bile prve tri mjere koje smo predložili kroz e, izmjenu dakle ovog sufinanciranje na 100% i to uz vremensko ograničenje, te isto tako ukidanje mm, gornje granice od 95% za isplate, a isto tako je javno važno 7% no, avansno plaćanje u periodu 2015-2020. godine. Još nešto želim dodati s tim u vezi, a što je bilo izuzetno važno kao jedna sigurnosna mreža, dakle da je upravo obaveza grčke vlade bila da se svi fondovi kanaliziraju koji su kroz poseban, e, dakle, jedan poseban režim koji su bili isključivo namijenjeni krajnjim korisnicima. Tako smo bili sigurni da i sama plaćanja u konačnici dolaze do onih koji implementiraju sve zacrtane programe. To je pak e, sa svoje strane dozvolio da e, od programu od 2007. do 2014. da se u jednokratno isplati 1 milijarda eura kroz sufinanciranje, a u periodu do 2020. godine da upravo osiguramo e, jedan snažan e, zamašnjak samih zacrtanih programa u ovom periodu. Kada pogledamo e, same analize koje se zasnivaju na analizi krčke drve, kad je riječ o dakle, izvješću o konač provedbi svih programa, te sve one podatke koje smo dobili od krčke strane, na temelju njih možemo zaključiti da su mjere bile uspješne. U programa 2007-2014 programi su e, dobili jednu Mm, gotovinsku injekciju u 2015. godine, a dodatna avansna plaćanja su dale dodatne financijska sredstva transferom 1 milijarde eura u periodu 2015. i 2016. godine. I upravo kroz ove financijske injekcije Grčka je bila prva država članica koja je ostvarila 100% apsorpciju e, dakle on periodu 2007. do 2014. godine. Usporedbi sa prosječnim korištenjem sredstava koje je u EU bila na razini od 96%. Fondovi iz Europske unije daleko brže su isplaćivane Grčkoj nego li bilo kojoj drugoj državi članici. Kada je riječ o dakle, zaključivanju projekata i kada pogledamo isto tako temeljem podataka koji nam stoji na raspolaganju, možemo zaključiti da to svakako neće dovesti do bilo kakvog gubitka sredstava iz fondova koji su namjeni Grčkoj. E, nedovršeni projekti, i njihov broj drastično je smanjen, a kada to usporedimo sa periodom 2006. godine, imali smo 900 projekata koji nisu zaključeni dok e, u ovom trenutku u periodu 2007. do 2013. godine imamo samo 79 projekata koji ostaju nedovršenima i koji će se dovršiti korištenjem nacionalnih e, fondova. Bez ovih posebnih mjera, ovaj broj nedovršenih projekata zasigurno bi bio daleko veći i Grčka bi bila u ozbiljnoj opasnosti da se uopće osiguraju e, financijska sredstva za dovršenje ovih projekata. Grčka je uspjela dovršiti vrlo značajne projekte. Gospodin Arimot je spomenuo možda onaj koji je najpoznatiji, a to su koncesije e, nad autocestama. To je zaista bio ogroman uspjeh usred ove situacije, te isto tako radovi su nastavljeni e, tijekom 2017. godine, svih pet projekata dovršeno je i isto tako ove autoceste su otvorene. Zahvaljujući ovih 7% izvanredne pretfinanciranje u periodu 14. do 2020. U ovom trenutku Grčka je uspjela e, ostvariti 25% udjel što je iznad europskog prosjeka koji je 14%. Pa čak bi se isključilo ovih 7% predfinanciranja i dodatnih sredstava, Grčka je izuzetno e, dobra i daleko ispred samog europskog prosjeka. Stoga je jako važno istaknuti da je Grčka bila u obvezi opravdati ovih 7% dodatnih sredstava kofinanciranja kroz upravo predstavljanje jednog međufinanciranja koje su oni pak sa svoje strane uspjeli uspješno dovršiti. Drugim riječima to znači da sve ono što sada vidimo e, je sljedeće. Grčka je ponovno na pravom putu kad je riječ o implementaciji strukturnih fondova i jedan je od najboljih i najuspješnijih korisnika ovih fondova. Dozvolite da kažem još nekoliko riječi kad je e, o tome da e, je upravo i ovdje postavljeno pitanje konkurentnosti kao takve. Situacija je takva da nismo imali obvezu procjenjivati ukupan utjecaj samih mjera u dugoročnom periodu i morali smo sve skupa staviti u kontekst e, pitanja da li su mjere bile uspješne e, u onom kontekstu koje smo lansirali mjere i moramo kazati da, bile su uspješne jer konkurentnost kao takva ovo nas stavlja u jedan e, dugoročni razvojni plan u okviru kojega valja svakako uzeti u obzir i strukturne reforme koje se implementiraju u ovom trenutku u Grčkoj i koje svakako definitivno možemo kazati su u svim procjenama i daljnje nastojanja dodatnih analiza. Ali ono što moramo kazati već u ovom trenutku da izvori koji dolazi iz e, Svjetske banke, te isto tako Svjetskog gospodarskog foruma, možemo zaključiti da je Grčka postigla razinu konkurentnosti e, kada to usporedimo sa dakle svima onima što je se događalo prije pet godina i što ćemo vidjeti za pet godina. To je zaista pozitivan zaključak svih ovih poduzetih posebnih mjera i možete biti sigurni da je doprinos strukturnih fondova uvelike doprinio oporavku grčkog gospodarstva, a mi ga sa svoje strane analiziramo i procjenjujemo u okviru potpisanog memoranduma. Dozvolite da na kraju isto tako se zahvalim gospodinu Arimondu na njegovom izuzetno dobrom izvješću, te isto tako i na otvorenoj razmjeni gledišta koje je sa svoje strane omogućio i našim kolegima, isto tako kabinetu gospođe kabrecu Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Armand, izvolite. Zaključak. Da. Ja bih e, Sada mm, ne bih želio gubiti previše riječi onome što je rečeno. Veselim se suradnji sa kolegicama i kolegama kako bismo ovo izvješće onda u objedinili kako bismo dovršili sve ono što je e, važno još u samom izvješću što se tiče krajnjeg roka e, do kada možete predati amandmane taj rok je vrlo kratak želim se zahvaliti sa svoje strane i komisiji na izuzetno dobroj suradnje koje smo imali u ovoj završnoj fazi na kraju krajeva to će biti izvješće koje će svakako istaknuti e, sve e, ono što je važno kad je e, regionalna politika u pitanju, da je to upravo onaj instrument koji može pomoći državama i ove specifične posebne mjere koje, kao što je kolega iz Grčke naznačio, mogu se koristiti za promoviranje regionalne politike i upravo tu šansu u izvješću ne bismo smjeli ni na koji koji način e, izostaviti. Hvala vam lijepo. Hvala. Krajnji rok za upućivanje amandmana jest 6 e, 18 sati 17. svibnja, to je za svega nekoliko dana, ali nadam se da nakon ovako pozitivnih dakle i reakcija nadam se da će broj amandmana biti dovoljno mali. Što se tiče zajedničkog stava našeg odbora, to je dobro izvješće. 17. svibnja, dakle 18 sati je rok za dostavu amandmana i onda ćemo glasovati e, o ovom izvješću tijekom našeg e, zasjedanja odbora u lipnju. Ali moramo odaslati ovu izuzetno važnu poruku kao reakcija nakon svih ovih e, pozitivnih posebnih mjera koje su se dogodile uz pomoć komisije, te isto tako i sve one pozitivne dakle, poruke koje smo dobili od komisije sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je studija stoje pod nazivom Nove tehnologije, regionalna politika prema sljedećem okviru kohezijske politike. To je studija stoje mm, parlamentarni dakle službe za procjenu tehnologija u okviru radionice koja je organizirana i upravo rezultate radionice dobili smo ovo izvješće koje je e, na sto panelu predstavljeno 8. veljače, a naš odbor sada ima priliku i mogućnost čuti upravo izlaganje koje će biti izuzetno interesantno i za naš daljnji rad. Stoga mi je čast e, pozvati profesora Anersteta da nam predstavi ovu studiju. Dobrodošli u naš odbor. Izvolite, imate riječ. Thank you kindly, Mrs. Chairman. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem svima što ćete me slušati. Imam 15 minuta da vas uvjerim da ovo izvješće od 69 stranica zaista je vrijedno toga da ga pročitate ili da barem eh, zavirite u njega. Imate jedan rezime od četiri strane sa deset zaključaka e, gdje se govori o tim novim tehnologijama i regionalnim politikama kojima je svrha da se osmisle nova, novi okvir za kohezijsku politiku. Prošlog listopada održali smo jednu radionicu i ja sam zaista ozbiljno shvatio tu radionicu. Ne samo da napravim jedan sažetak toga o čemu se tamo govorilo, nego da vidim koje su zapravo opcije vezane za kohezijsku i regionalnu e, politiku. Što se tiče primjene nove tehnologije i te perspektive inovacija koje ćemo primijeniti na sve ono o čemu razgovaramo na ovom odboru. Jučer sam e, slušao što se govorilo na sastanku ovog odbora. I zapravo ovaj projekt se sastoji od tog, e, te radionice i ovog dubinskog izvješća, a fokus sam ja dobio, dakle rekli su mi da informacijska i komunikacijska tehnologija je zapravo ključ za daljnje poboljšanje regionalne i kohezijske politike. I rekli su mi da trebam e, posebno se osvrnuti na ona mjesta koja promiču upravo e, takva mjesta kao što su znanstveni parkovi i tako dalje. Dakle, e, to je sve vezano za ovo što čemu ćete vi razgovarati u ovim mjesecima koji su pred nama, dakle budućnost e, ovog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije. E, Europska komisija, države članice su dale svoj doprinos ovoj radionici, tu su bile neke nastavne aktivnosti i također izvješća koja sam dobio kao i neka znanstvena literatura. Dakle, to je također ograničilo moj rad. Imate nacrt izvješća, 69 stranica ako se ne varam i naravno možete također dati svoje primjedbe i na to izvješće. Tokom ovih tjedan ili dva ćemo e, razmotriti vaše primjedbe, a i danas ću slušati što imate reći. Dakle, zapravo početna točka je ono o čemu se danas e, razgovara. Jučer se razgovaralo o tome na ovom odboru. Dakle, e, raznolikost, različitost e, među europskim regijama raste, ali također to može biti pozitivno, ali i negativno ako neke od njih zaostaju u razvoju. Svaka regija ima svoje posebnosti i nema jedne panaceje, jednog lijeka za sve jednog rješenja za sve. Moramo te posebnosti uzeti u obzir. Dakle, moramo imati snažan element fleksibilnosti. To je jedna od najvažnijih stvari u našem izvješću. Morate imati e, tu fleksibilnost e, kako bi svaka regija mogla iskoristiti sredstva koje dobiva od Europske unije, tehničku pomoć i tako dalje. Ono što je e, najvažnije kod tehnologije jest poboljšanje produktivnosti i promicanje rasta koji se zasniva na inovaciji. Europa je izvrsna što se tiče izuma, stvaranja novih tehnologija. Što se tiče informacijske i komunikacijske tehnologije, mi smo tu zaista najbolji. E, prije nekoliko desetljeća su Njemci, Britanci osmislili novo računalo i oni su zapravo e, osmislili digitalni način razmišljanja na čemu počiva naše društvo danas, ali nisu to u potpunosti iskoristili i to pretvorili u najbolje proizvode. Amerikanci, Kinezi, Indici su ti koji to koriste. Što se tiče znanstvene i, znanstvenih i tehnoloških izuma, mi smo tu zaista izvaredni, ali ne prenosimo to najbolje u industriju. Dakle, moramo vidjeti gdje je tu dodana vrijednost za Europu. Kako možemo poboljšati e, naše te kapacitete i sposobnosti i pomoći na taj način svim zemljama i regijama. Ključna stvar je upravo kako ćemo to prenijeti. Ovdje su ključni nalazi. Kao prvo, izvrsnost u inovaciji. Znači, što, e, što energičnije moramo to gurati. Također, ova pametna specijalizacija, to je izvanredan koncept. Znači, moramo e, ići e, od fokusa na resurse, preći na fokus na učinak i u mnogim regijama se upravo na tome radi i to mijenja način razmišljanja o suradnji sa poslovnim subjektima i tako dalje, ali moramo paziti koji su ishodi. To ne znači da svaka regija mora poslati čovjeka na mjesec, nego imamo socijalne i gospodarske ciljeve u svakoj regiji koji se mogu iskoristiti i koji mogu zapravo iskoristiti ovaj pristup pametne specijalizacije. I također moramo regionalne vlasti e, uključiti u to. Naglasak treba biti da e, upravo da vidimo kako možemo njih e, iskoristiti da oni aktivnije i energičnije se uključe u sve to. I također jedna, jedan ključni koncept e, iz mog izlaganja koje će trajati 15 minuta je upravo dinamično pozicioniranje. E, u jednom, sad ću uskoro to malo razraditi, znači moramo paziti na moramo gledati gdje možemo biti brži, preaktivni, proaktivniji u provođenju e, politika. Zatim ulaganja koja, se, koja su usmjerena ka misiji to moramo jasno definirati, dakle koja je ambicija svake regije i puno je lakše mobilizirati privatni i javni sektor i postići da oni surađuju, uključujući i učilišta. Imamo puno primjera toga i neki od njih su izneseni u ovom izvješću. I to bi također moglo dovesti do oblikovanja tržišta. Ako pogledate medicinske naprave, vidjet ćete kako se zaista uz korištenje najnovijih tehnologija, ne samo digitalnih nego i drugih, to sve koristi u suradnji i na taj način se oblikuje tržište. Ako pogledate regionalnu politiku, mnogi, mnoge od njih nisu povezane sa globalnim lancima vrijednosti, ne samo europskim. Ako pogledate neke regije koje su uspješne, primjerice u Slovačkoj, povezivanje sa njemačkim, e, njemačkim proizvođačima automobila je revolucioniralo postojeću industrijsku bazu i došlo je do gospodarskog razvoja ne samo u automobilskom sektoru nego i drugdje. Znači ako imate tu perspektivu da gledate izvana i nekoga uvodite unutra, to može dovesti do boljih politika. Također je važno gledati ekonomiju digitalnih platformi. Ako pogledamo kako je izgledalo gospodarstvo prije deset godina, vidimo da je da se revolucionalizirao način kako gledamo tržište i kako digitalno digitalizacija utječe na industriju i na javni privatni sektor. Mi smo e, dobri izumitelji ali Amerikanci preuzimaju stvar u jednom momentu, čak i u Europi, čak i u našim regijama. To se desilo u mojoj zemlji, Danskoj i u nekim drugim zemljama. I ako ne poguramo e, znanje o tehnologijama i o tržištima i to e, u sprezi nećemo nikamo se pokrenuti. Mi sada počinjemo raditi ono što Amerikanci već rade godinama. i ono što, ono što pokreće njihove velike poslovne subjekte. Također trebamo gledati koji je okoliš za inovacije. Dakle, ove sugestije e, predstavljaju jedan mali sažetak. E, pogledajte ove četiri stranice, vidjet ćete koje su moje preporuke za svaku od tih točaka. Evo samo nekoliko stvari. Dakle, što se tiče ove ekonomije digitalnih platformi. Stvarno je važno da regije se suoče sa tim opcijama i vide koje su e, prilike koje im se otvaraju što se tiče povezivanja sa klijentima, čak i klijentima na vrlo uskim tržištima, ali kad se sve to zbroji, to može biti veoma bitno za proizvođače u nekim udaljenim područjima Europe koji što će im omogućiti da dođe do potrošača kupaca e, svugdje po Europi. Dakle, Europska unija je jako aktivna i jako pametna u digitalizaciji. Imamo te digitalne e, centre, e, čvorišta koji su veoma e, dobra ideja, ali bi trebalo ih još bolje iskoristiti, povezati ih sa privatnim sektorom. Zatim znanstveni parkovi, ali i drugi e, druge posrednične organizacije koje potiču inovacije. To je veoma važno i ne bismo smjeli podcijeniti opcije koje postoje u velikim, malim regijama, onim kojima su tehnički napredne ili manje tehnički napredne. Imamo fantastičnu organizaciju za to, nacionalne, regionalne organizacije koje e, surađuju, međusobno surađuju sa biznisom, sa e, onim e, kapitalistima, investitorima. Dakle, to su sve opcije koje bi trebalo dobro razmotriti. Ono što ja zapravo vama e, nudim danas je upravo dinamično pozicioniranje. I kad sam s nekim od vas e, razgovarao, e, to sam ispomenuo, a i ljudi iz komisije su onda rekli da nam treba više tih direktnih vertikalnih politika, a ne manje istih. Dakle, mi moramo bolje upravljati tim brzim, ubrzanim procedurama. I mnogo puta su mi to ponovili. Dakle, to brzo djelovanje je potrebno kako bismo ispunili one rupe e, koje su posljedica sporosti procesa usvajanja i podjele proračunskih sredstava. Također trebamo tu uključiti privatni sektor, e, proaktivnije e, uključiti ih u te ubrzane procedure i također i javni sektor proaktivna politika je potrebna. Ne samo, dakle, ne da čekamo da te se te procedure same osmisle, nego da ih poguramo i da imamo taj rast koji će biti stabilniji zato što će se zasnivati na inovacijama. To je veoma važno e, za to da se kohezijska politika u sljedećoj fazi da ide dalje u ovom, u ovom sljedećem e, VFO-u Mislim da će se tu otvoriti prostor za brzo djelovanje kako bi ta naša ulaganja se pokazala uspješnjima. I to moramo stalno evaluirati. Što to konkretnije znači? Kao prvo morate imati e, stalnu ekonomsku dijagnozu. Dakle, neprestano dijagnosticirati situaciju kakva je u gospodarstvu i to proaktivno, ne samo sjediti i osmisliti tu strategiju pametne mm, specifikacije i onda nastojati to e, provesti, nego e, moramo stalno biti u tom procesu. To, nije, to nisu korak po korak, nego to je jedan stalni proces. Mora postojati jedna fleksibilna politika kojom će se sve to rukovoditi u Europskoj uniji i trebamo razmisliti o fleksibilnosti koja se nudi, tim prilikama koje se nude na područjima provedbe politike kako bi svaka regija bila što je moguće fleksibilnija. I također moramo imati jedan skup koherentnih aktivnosti kako bismo e, mogli reagirati na e, regionalno gospodarstva koja se stalno mijenjaju. Sve se stalno mijenja Puno sam godina radio u Kini i vidio sam kako oni brzo reagiraju. Oni zaista imaju te ubrzane procedure, e, pravi primjer toga. I mislim da trebamo i mi tako e, početi razmišljati. Mi smo tako dobri u znanosti i tehnologiji, a loši smo što se tiče inovacije, a još loši što se tiče praktične primjene toga u biznisu. I to bismo trebali promijeniti. Nekoliko riječi o pametnoj specijalizaciji. Mislim da je to zaista jedan fantastičan izum, europski izum. Nije to samo akademska stvar, nego ljudi iz poslovnog svijeta su dali svoj doprinos, ali trebamo sada otići korak dalje. Ako pogledate prijedlog proračuna komisije, priznaje se da trebamo otići nekoliko koraka dalje. Ne samo nastaviti onim istim putem kojim smo išli, nego moramo vidjeti kako bi se to moglo poboljšati. Dakle, moramo izmijeniti fokus, ne više da smo fokusirani na resurse, nego na učinak. To znači, kada provodimo na pametan način, sistematski način, e, smart, tu pametnu specijalizaciju kao jednu proceduru ex ante, trebamo vidjeti što bi zapravo treba biti ishod za svaku regiju ili unutar regija, e, postoje li nekakvi E, zasebni e, pristupi i kakav bi trebao biti ishod. Dakle, kada imamo e, suradnju javnog i sektora, primjerice sveučilišta i biznisa. Ne kažem da bismo trebali odbaciti pametnu specijalizaciju, ne, trebali bismo ju poboljšati, pojačati i revitalizirati. Ono što je veoma važno je moramo osigurati da te koherentne aktivnosti e, udovoljavaju potrebama kompanija. Ono što nedostaje u ovom pristupu pametne specijalizacije jest proaktivni angažman e, od strane regionalnih i e, lokalnih vlasti u suradnji sa privatnim sektorom. Na papiru to izgleda dobro, u praksi ponekad nije baš tako jako dobro. Jedna od mojih sugestija je da se e, na aktivniji način angažiraju regionalne vlasti. Trebamo e, im dati bolje, e, bolju opremu na neki način. Možemo im otvoriti nove putove ka preuzimanju rizika. Moraju biti smioniji u kratkoročnom i dugoročnom pogledu i moramo proaktivno angažirati njihove odnose s drugim regijama. Kao što smo jučer čuli, to je od ključne važnosti. I također trebamo otvoriti im oči da budu svjesni europskih lanaca vrijednosti koje nadilaze granice, dakle ulaganja iz drugih država članica i izvan Europe. Dakle, naglašavam jednu stvar koju i drugi ljudi uvijek naglašavaju, a ne samo ja. Znači moramo imati ulaganja koja su više usmjerena ka misiji. Imamo primjer Švedske, oni kažu trebamo e, pomoći našim regijama i e, našoj državi i našim europskim partnerima da se pozabave sa socioekonomskim izazovima. U gradovima tu imamo održivost, čistu tehnologiju i ako mi sad definiramo to zajedno sa privatnim sektorom i sa e, e, civilnim društvom i drugim nevladinim organizacijama možemo stvoriti jedan ekosustav koji će biti puno e, proaktivniji, strateški usmjeren, promišljeniji koji će biti relevantniji za društvo. Dakle, ako imamo ulaganja koja su usmjerena ka misiji, Dakle, moramo misliti o tome kako želimo da izgleda naše društvo za nekoliko godine, kako bi nam inovacije tehnologije mogli pomoći da to postignemo, to bi bio velik korak naprijed. I sa europskog stanovišta mislim da dodana europska vrijednost bi bila ta da se omogući, olakša e, regiji, regijama da osmisle te stvari. Imamo primjere iz Švedske, iz Francuske, iz Danske gdje se na proaktivni način koristilo takva ulaganja da zapravo regije i kompanije u tim regijama mogu napredovati. Mislim da trebamo zaista to također se time pozabaviti. I onda eto to i dalje gura napred e, ovu pametnu specijalizaciju. Kao što sam već rekao, to bi moglo dovesti do zapravo obličavanja mijenjanja tržišta. To se događa u SAD-u i u Kini, posebno u Kini. Kineska vlada proaktivno angažira privatni sektor da bi uobličila ono što smatra da je socioekonomska e, elementi koji su zaista važni i mi kao e, demokratski svijet bismo trebali to činiti još i bolje zato što mi imamo kapacitete da to bolje napravimo, da budemo još bolji od Kineza u tome. Evo još ova jedna veoma važna točka. Kada govorimo o kohezijskoj politici i regionalnoj politici, vrlo često razmišljamo o regijama kao takvim, ali one su zapravo dio ove cijeline koja se zove Europa i globalno gospodarstvo. Dakle, ono što je važno je da uvodimo e, igrače koji su izvan regija i ako na primjer neka regija nema e, dovoljno svojih resursa može e, uvesti partnere izvana i iz drugih zemalja Europske unije primjerice, ali moramo to činiti sistematski. Primjer Slovačke je jako lijep gdje možete cijeli jedan sektor E, povući naprijed, postići da raste samo tako što ćete se bolje povezati sa regijama izvan svoje vlastite države. Dakle, evo, to je bilo nekoliko tema iz ovog izvješća. Izvješće, kao što rekoh, ima 69 stranica i nadam se da sam vas naveo na to da pročitate to izvješće. Mislim da je ovo zaista jedan fantastičan trenutak e, što se tiče definiranje politike. Situacija u ovom momentu je takva da jedan odbor kao što je ovaj, ljudi kao što ste vi, članovi ovog odbora i vaše osoblje bi mogli zaista e, se uključiti u to da pogurate sve to malo dalje i da se na taj način ovaj višegodišnji e, financijski okvir na neki način bolje uobliči. Puno hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. A sada gospodinu Valkeru dajem riječ, potpredsjednik eh, parlamenta koji je zadužen za stol. Izvolite. Puno hvala, predsjednice. Ova studija bavi se ključnim pitanjima. Razvoj tehnologije, informacijske tehnologije, E, informacijske i komunikacijske tehnologije. Dakle, sve su to pitanja koje su ključne za Europu. E, kohezijski fondovi već provode akcije za izgradnju ove vrste infrastrukture. I kad je riječ također o izgradnji znanstvenih i tehnoloških parkova. Ova studija se fokusira na kohezijsku politiku koja je pomogla razvoju informacijskih i e, komunikacijskih tehnologija kroz pametnu e, specijalizaciju, kroz tu vrstu tehnika i kroz razvoj a drugih elemenata koji ohrabruju privatno i javno partnerstvo kada je riječ o istraživanju. A također je tu riječ i o digitalnom tržištu i rastu općenito. Trebali bismo naglasiti da imamo trebamo naglasiti da je čitav niz izvora korišten u nastajanju ove studije. Europska komisija, odbor regija, ekonomski, Europski ekonomski i socijalni odbor te razne znanstvene ustanove iz različitih regija i iz različitih država članica. Čitav niz važnih dokumenata uključen je u ovu studiju kao što su dokumenti o kohezijskoj politici u Europi. Dakle, radi se o čitavom nizu vrlo recentnih publikacija. Mislim da ova studija slijedi logičnu nit. Dakle, s jedne strane imamo procjenu sadašnje situacije, dakle političku stvarnost kohezijske politike, također i stvarnost pametne specijalizacije, a također se bavi i poteškoćama ostvarivanja svih potencijala politike i problema vezanih eh, za činjenicu da se ona treba provesti na najbolji mogući način. Smatram da je ova studija jako koristan instrument da vidimo što je učinjeno i što se tek može učiniti, ali ova se studija također može iskoristiti kao temelj za naše buduće politike. Osobito kada je riječ o razdoblju koje se sada završava, dakle višegodišnji financijski okvir trenutačni i e, s obzirom na razdoblje koje dolazi. Jako je važno da naša ekonomija bude konkurentnija i učinkovitija naša u Europi. E, s vremenom e, sredstva i resursi bit će sve oskudniji i to treba uzeti u obzir. Želim vam zahvaliti i na svemu što ste učinili do sada i što ste nam se danas pridružili na našem sastanku. E, hvala lijepo, gospođa Kreoli Marijač. Hvala, gospođa predsjednice. Ja mislim da je ovo izlaganje bilo izuzetno interesantno, ovih 69 stranica svakako ću pročitati. Međutim, nekako imam osjećaj da kad je riječ o zaključcima, a koje su povezane sa kohezijskom politikom, ćemo imati konflikt koji nosimo unutar samih e, sebe. Vi kažete na mnogim mjestima iznosite da nam potrebna fleksibilnost e, da možemo imati ovaj brzi pristup, fast track, ali upravo to ne činimo. Sada krajem svibnja ćemo dobiti prijedloge za pravni okvir, za razdoblje a, 1900, ne ne, ispravljam se iz 2020. do 2028. godine, što znači da ćemo u idućih e, godinu i pol dana e, donositi pravni okvir koji će e, se odnositi na još kasnije razdoblje. Ovo je proturječe unutar samog sebe, pa ne mogu biti fleksibilna i brzo reagirati na neke pojave zbog toga što ipak imam politiku koja se e, tiče e, razdoblja od sedam godina sa algoritmima, prioritetima i svim onim elementima koji su tamo navedeni. Kako da to sad uskladim? Naime, možda bismo tu mogli čuti neka vaša promišljanja. Kad je riječ o impact focused policy, pa o tome raspravljamo već jako dugo kako bismo od o, čiste financijske pomoći mogli ipak prijeći prema učinkovitoj e, na rezultatima zasnovanoj politici. Međutim, iskreno ću reći, ne znam kako da to u praksi provedemo. Kako ćemo to upisati u uredbu i što bi trebalo biti rezultat svega? Ex ante kondicionalnost kratko ste i nju spomenuli, ali ako promislim komisija e, će dati ovu uvjetnost e, vezanu s smart specialization, pa to bi svakako morao biti partnerski dogovor sa državama članicama koji će vrijediti idućih nekoliko godina. Dakle, koje su zamisli država članica, sve ono što treba realizirati u regijama, tamo treba razvijati pak strategiju kako želim biti fleksibilan, kako želim dati odgovore na sva ta pitanja koje će se postaviti u idućih sedam godina. A sve to treba skupiti, sve dok sam to vratila kao informaciju komisiji, kad prodiskutiram to sa komisijom, to će trajati još dvije godine, a onda ova izvorna ideja koju sam zamislila bit će zastarjela prije no što sam uopće izradila strategiju. Znam zašto SAD ili barem mogu zamisliti da nakon e, posjete izaslanstva kada smo imali temu inovacije i mogu zamisliti zašto su Amerikanci fleksibilni. Oni nemaju javni sektor koji će na bilo koji način se braniti o tome. Njihov zakonodavstvo je dosta fleksibilno, svatko može raditi što želi, ali nema isto tako ni potpore regionalne naravi niti postoji takav vid e, potpore to je fleksibilno, prefleksibilno, preprivatizirano sve skupa, to je potpuno e, različito poimanje vrijednostnih sustava i zbog toga mi možemo nekim područjima biti bolji. Da li ćemo u konačnici međutim biti bolji to e, dvojem jer Kine je, ima nešto slično. Nitko se ne mora brinuti o tome da li će demokratski izabran parlament e, ima svoju glas u tome. Ne, one naprosto će ići svojim putem. Vlastiti interes su u dakle prednjem planu, a to je nešto s čime se isto ne moram suglasiti i ne mogu suglasiti. Zbog toga su i fleksibilni i brzi i zbog toga su u područjima o kojima govorimo i uspješni. Međutim, to nije recept koji mi u Europskoj uniji trebamo imati. Kad pogledam isto tako i sve ono što mi zamišljamo kako trebaju stvari se odvijati u demokratskim društvima i e, o samom konceptu koji sada znanstveno smo izradili, onda ne znam kako će stvari u konačnici međusobno djelovati. Možda mi tu možete pomoći nekim e, vašim sugestijama ili odgovorima. Hvala. Puno hvala. Da vidimo, možda će neko moći odgovoriti na ovo pitanje. Gospođa Maletić, izvolite. Thank you very much, Puno hvala predsjednice i hvala profesore na vašoj prezentaciji i hvala vam na ovoj sjajnoj studiji. Mislim e, da je ovo doista jako važno. Mislim da je jako važno da ponovno Eh, promislimo novi pristup kohezijskoj politici eh, sa ciljem eh, da ona ostvari prave rezultate na terenu. Moje pitanje je vezano za poziciju pametne specijalizacije u ovom trenutku, u ovom VFO. Dakle, pametna specijalizacija je bila neka vrsta ex ante uvjetovanosti za tematski prioritet 1. Nisam potpunosti sigurna koliko smo uspješni u provedbi i u pripremi strategije za pametnu specijalizaciju. Znam da ih mnoge regije pripremaju, ali održavaju li te strategije doista potrebe i jesu li one doista provedene na terenu? Na kraju se to još uvijek ne zna. E sada mi želimo uvesti novi koncept. koji je mm, još složeniji. Ne želim možda to reći, ali recimo da je nešto što bi nam trebalo donijeti bolje rezultate u praksi. Dakle, potrebno je doista da budemo usmjereni i fokusirani na učinke, a ne na input. Trebali bismo raditi zajedno i razmišljati o tome kako bi se mogli iskoristiti vanjski resursi za naš razvoj. Kada uzmemo u obzir e, raznolikosti unutar Europske unije među regijama, što po vašem mišljenju trebamo učiniti kako bismo bili spremni za taj novi pristup u kohezijskoj politici? i kako bismo bili spremni za 2021. godinu kada bismo trebali primijeniti taj novi pristup u kohezijskoj politici. Ne bih voljela da na kraju završimo sa novom ex ante uvjetovanošću koja nam koje, se u praksi neće moći primijeniti, a na kraju a i koje se neće moći primijeniti i na kraju ćemo ostati doista bez rezultata. Hvala lijepo, gospođa Preston. E, grazie, presidente. Hvala lijepo, predsjednice. Ja bih također željela zahvaliti profesoru na ovom veoma zanimljivom izvješću. Željela bih dobiti neka pojašnjenja vezano za digitalne platforme na regionalnoj razini. Pritom osobito mislim na funkcije koje bi trebale imati te regionalne platforme. Ja mislim da je to jako važno za nas, za nas koji radimo u regijama i koji se bavimo kohezijom. Dakle, postavlja se pitanje kako pomoći regijama da, da, da zadobiju globalnu strategiju u, u digitalnom području i kako pomoći malim i srednjim poduzećima, ali i drugim poslovnim subjektima. Hvala. Uh... Gospodin Howard. Hvala lijepo, predsjednice. Ovo je doista zanimljiv teorijski uradak. 69 stranica. može se tih 69 stranica vrlo lako pročitati, ima jako puno zanimljivih stvari koje bi trebalo produbiti. Ali eh, moram reći da sam ipak malo hladan na prvi pogled eh, kada je riječ o učinkovitosti ovog dokumenta i korisnosti ovog dokumenta eh, u smislu, u smislu njegovog vođenja kroz provedbu. Dakle, imam problem sa, sa time da se, da si postavljam pitanje kako to u praktičnom smislu pomaže nekome ko se bavi ulaganjima i industrijom. Ja nisam posto siguran da se može jednostavno donijeti odluka o tome kako će se nešto učiniti. Recimo, kažete, evo, kohezijska politika, super, evo, koristit ćemo ove tehnologije kao, kao lokomotivu, kao pogon u kohezijskim politikama ali ne vidim jako dobre primjere takvog funkcioniranja. Možda sam ih propustio. Ne vidim dobre primjere uspjeha na terenu. I ne vidim dobre primjere a toga kako ovo može biti učinkovito u smislu kohezijske politike. Jer ako, ako se znanstveni parkovi pokažu uspješnima, a ako želimo da klasteri dobro funkcioniraju, onda su im potrebne vještine, potrebni su im znanstvenici, potreban im je sirovi materijal, tehnologija i tehničari. To sve treba objediniti. I sad vidjeti kako to ostvariti na tržištu. to bi trebalo zapravo razviti oko ključnih elemenata koji već postoje. I sada se postavlja, kada govorimo o kohezijskoj politici, trebamo vidjeti gdje su ti e, ključni ingredijenti, ključni sastojci. Možemo li ih naći i objediniti unutar sedam godina? I kada je riječ e, o uspješnosti, dugoročnoj uspješnosti. Kada je riječ o, ulaganju u, e, u mala i srednja poduzeća. Naime, u SAD-u E, postoji industrija rizičnog kapitala. Naime, o tome se održao i seminar. Nedavno. I Seminar se bavio time što Evropska unija mora učiniti kako bi imala učinkovitu industriju rizičnog kapitala e, koju, koja će omogućiti privatno ulaganje dugoročno. Mislim da je to početak, početna točka. Moramo vidjeti kamo sve to može voditi. A sada, dugoročno gledano, morate shvatiti da razvoj ove tehnologije i razvoj ove industrije, industrije koje su najinovativnije, ne bave se osiguravanjem učinkovitog, poslovanja koje će prodavati proizvode. Zato se sve ovo koncentrira u SAD. Dakle, oni imaju dovoljno sredstva za ulaganje u ove tehnologiju i mogu kupovati tvrtke prije nego što uopće nešto proizvode. Tako da idu prema koncentraciji svega ovoga. Dakle, tržište je to već osigurale, osiguralo. Dakle, vrlo sam skeptičan kada je riječ o tome da se ovo može učinkovito koristiti u kohezijskoj politici. Može li se uopće učinkovito koristiti u kohezijskoj politici. Dakle, trebamo vidjeti koji su kriteriji za uspjeh. Bilo bi dobro vidjeti primjere uspjeha. Dakle, mi možemo dakle, ako želimo da Evropska, da Evropska unija bude bolja od Kine i SAD u ovom području, treba vidjeti kako to učiniti. Ne znam, ti nam recite. Thank you very much, Mr. Hvala lijepo, gospodin Rappen. Hvala. Hvala, predsjednica. Tema kojom se sada bavimo je vrlo važna. Čuli smo jako zanimljivu prezentaciju. Slažem se također i s kolegama. Vrlo je, ja, vrlo je jasno da imamo godinu dvije da se pripremimo za sljedeće razdoblje a to će odrediti a ta priprema će naravno definirati i odrediti naš život i naše funkcioniranje do kraja sljedećeg programskog razdoblja. Osobito su mi se svidjele neke stvari koje sam čuo od, od autora ove studije. Trebamo li nastaviti s liberalnim načelima? Kada je riječ o dodjeli sredstava, Trebalo li se nastaviti voditi liberalnim načelima ili bismo trebali imati strože mehanizme kontrole? kada je riječ o tome tko bi mogao uopće koristiti ove sredstva i ove fondove. Ako sam dobro shvatio, vi zagovarate mehanizme strože kontrole. A kada je riječ o pametnoj specijalizaciji, kada govorimo o digitalizaciji, odakle početi? Hoćemo li početi sa nekim kompliciranim programima ili ćemo početi sa time da svima osiguramo široko pojasnu mrežu koja dobro funkcionira? Ako uspijemo osigurati širokopojasni brzi internet u čitavoj Europskoj uniji, možda će to dovesti do novih inicijativa. Čini se također da smo se upustili u previše eksperimentiranja. Ako pogledamo programe digitalizacije, kao što je na primjer e-zdravlje, program e-zdravlje, svaka država članica ima drugčiji program ove vrste i nije u potpunosti jasno i nije u potpunosti poznato jesu li ljudi zadovoljni tim programima. Možda bismo trebali definirati prioritete među našim inicijativama. Dakle, ne radi se samo o tome da se novac absorb, apsorbira. Mm, dakle, nije poanta apsorbirati novac, a nakon toga shvatiti da se neki program u nekoj drugoj državi članici bolje, bolje provao. Mogli bi, trebali bismo biti selektivniji kada definiramo prioritete umjesto da se upuštamo u razno razne eksperimente u različitim regijama. A kad je riječ o pokušajima da regije postanu aktivnije. Ja sam također radio u jednoj od regija i mislim da je jedan od načina da se regiju učini aktivnijom jest to da se osigura da aktivnosti i sredstva koje dolaze u regiju i u gradove, da ta sredstva budu rezultat oporezivanja, da budu rezultat prihoda od oporezivanja. Dakle, kada govorimo o ex ante uvjetovanosti, moramo osigurati da je općina moramo osigurati da, da je općina u stanju stvoriti dodanu vrijednost kroz određeni dobar projekt a moraju biti oni također moraju znati da će dio te dodane vrijednosti biti njima vraćen kao naknada Regije doista jesu jako različite i e, ne bi, sve, ne bi se sve regije trebalo upuštati u iste e, projekte, ali u svakom slučaju jako je važno da u sljedećem razdoblju da u sljedećem razdoblju da se pozabavimo specijalizacijom, da imamo sredstva koje će odlaziti vrlo jasno definiranim prioritetima. U protivnom, novac će se potrošiti, ali neće biti jasno jesu, je li taj novac ostvario one ciljeve koje, koje smo željeli ostvariti. E, također smo čuli jedan dobar primjer decentralizacije, decentralizirane države. To je, to je Danska. Sve se to naravno temelji na načelu subsidijarnosti. Kada budemo razgovarali o sljedećem razdoblju kohezijske politike, ta bi načela svakako trebalo zadržati. I element decentralizacije i subsidijarnost trebali bi nastaviti funkcionirati. To bi svakako ohrabrilo i potaklo e, i lokalne zajednice i lokalnu vladu. Hvala. Gospodin Von, želim zahvaliti autorima ovog izuzetnog izvješća i želim samo, samo komentirati dvije stvari i koje su naznačene u samom izvješću. Prva stvar odnosi se na situacije regionalnih vlasti, lokalnih vlasti. Mislim da to apsolutno točno. Mi moramo naći načina kako da lokalne i regionalne e, vlasti budu upravo ulozi kao što su i autori naveli a isto tako lokalne i regionalne vlasti imamo partnerske ugovore s njima gdje regionalne e, vlasti trebaju biti unutar konzultativnih procesa i mora biti dio toga, ali previše država članica e, ne uključuje regionalne i lokalne vlasti, stoga moramo biti sigurni da oni budu uključeni u dizajniranu isto tako i e, dakle rezultatima kohezijske politike moramo potaknuti države članice da se to u budućnosti ipak događa. A isto tako uvjetovanost tih senta u budućnosti bi to trebali pokazati izuzetno važno za idući krug kohezijske politike da regionalne i lokalne vlasti budu dio o igre. Ono što je jako važno i što je i sami autori istaknuo u svom izvješću jeste da su mješoviti rezultati. Ne želim sada sporiti bilo kakve e, eventualne e, dijelove toga, međutim postoji e, razlika između malih poduzeća koje žele ići napred i koji progresivno žele e, osvajati tržište. Mislim da moramo e, vidjeti uspjeh u parkovima e, znanstvene naravi koji imaju daleko bolje rezultate i upravo ovi parkovi znanstvene zajednice koje treba povezati sa e, akademskom zajednicom i univerzitetima gdje imate te znanstvene parkove koje su fizički povezane sa univerzitetima. To su najbolji primjeri u praksi. Vidimo to i u Kini, imamo izuzetno lijepe primjere, ali u Europi najbolji E, svi oni parkovi znanstvene zajednice koje su povezani sa univerzitetima u kohezijskoj policiji, politici moramo naći načine da se ove veze ojačaju akademska zajednica, znanstveni parkovi, svakako moramo pronaći i sinergijske učinke u istraživanju i razvoju u budućnosti koji će svakako biti e, dio ovog ukupnog procesa to bi svakako bilo i način promoviranje ovakvih veza i to je ono što ova politika treba svakako imati na umu. Hvala lijepo. Hvala na ovim vrlo interesantnim e, doprinosima. Profesore Anestet, jeste li sada spremni eventualno dati odgovore na postavljene pitanje? Izvolite. Ne, nisam spreman. <laughs> Jer ovo je čitav e, niz vrlo zahtjevnih pitanja koje su već i ranije postavljene i koje će ostati i u budućnosti vrlo značajna, pa čak i ako uspijemo ostvariti ono što smo danas zacrtali. To kao isprika što neću uspjeti pokriti sve ove segmente i sva postavljena pitanja. Rečeno je da je izuzetno složeno pronaći ravnotežu između onoga što činite E, dakle, kada imate ovaj dinamički pristup, e, ako imate ovu prilagodljivost e, i ako imate ovu učinkovitost samih politika i implementiranje u samom postupku, ako to sad uravnotežimo s druge strane sa potrebnim instrumentima koji moramo kontrolirati dakle ove sredstva poreznih obveznika Profesor Ferry u svom izlaganju koje slijedi će kazati nešto o tome da moramo imati transparentnost u korištenju sredstava, učinkovitost e, trošenja sredstava, a e, povezano sa svime onime što je dogovoreno između Europske unije i samih regija. Kada to iznosim, moram kazati da moramo imati jedan širi okvir i zbog toga i jedan prilagodljivi okvir za regije i svih onih poduzeća koje djeluju u regijama. Moramo dati više prostora, veći mogućnost otvaranja prema svemu onome čemu e, govorimo, da budu prilagodljivi, da budu e, rizični u svom pristupu, a isto tako i prihvatiti E, određene inovativne procese koji su neizvjesni u nekom trenutku kako bi upravo privatni sektor mogao prihvatiti te rizike i kad je reč o poreznim e, obveznicima koji preuzeme indirektno ovaj put. Ne samo akademska zajednica, već i političari moraju pronaći učinkovit sustav poput SAD-a i nekih drugih dijelova u svijetu gdje se daje veća sloboda, manevarska sloboda za upravo postupanje a da pritome ne prepustimo sve konce e, privatnom sektoru Pronalazak ove ravnoteže i pronalazak ove nove funkcionalnosti pristupa izuzetno je važno. Inače bismo imali jedan rigidni sustav i mogli bismo u konačnici završiti u tome da dajemo strahovito puno sredstava, a da ništa pri tome da dobivamo kao rezultat. Želim vas podsjetiti još na nešto, a to je oni sustavi koje sam kratko usporedio i i koji se navodi u izvješću. U SAD-u javni sektor je izuzetno aktivan kad je riječ o opskrbi privatnog sektora, a isto tako e, se daju sredstva za tehničke promjene. To je izuzetan iskorak i uprema univerzitetima i od strane Pentagone i e, dakle, ministarstva obrane. Oni dozvoljavaju puno stvari i odvijanje mnogo projekata koji su dio njihove industrijske politike i kad je riječ o tome da se univerzitetima i znanstvenoj zajednici i privatnom sektoru dozvoljava da se uključe u to projekte. To su ogromna sredstva koje se koriste za stvaranje novih tehnologija. Povrh toga imate još i privatni sektor koji jaši na ovom valovu uspjeha investicija dualna primjena tehnologije, jer kada je SAD Vlada SAD-a odlučila investirati novac u Silikonsku dolinu, u regiju oko Bostona i neke druga područja. Oni su očekivali da će upravo privatni sektor suinvestirati u ove projekte. Mi u Europi bismo mogli imati ova sufinanciranja upravo na taj način. Ne moramo uključiti ovaj ogroman javni sektor koji onda e, blago priklono upravo daje univerzitetima sredstva, već moramo naći način transparentnog e, uključivanja u projekte. Odgovor, eh, gospođe Krelis, eh, dakle, okvir se mora postaviti tako da bude jasan, da bude isto tako eh, uračunljiv unutar tog okvira, međutim moramo pronaći puteve i načine da se otvorimo prema javnom sektoru i poduzetnicima u privatnom sektoru koji zajedno mogu razvijati na razvoju. Primjeri koje smo već naveli, a isto tako u izlaganju nakon mene, to je recimo u medicinskoj opremi vidimo da se događaju ogromne stvari u Europi Europi puno toga interesantnog dobivamo iz sektora kombinirajući digitalnu tehnologiju sa drugim vrstama tehnologija i isto tako prelazak u zdravstveni segment i dobivamo konkretne rezultate i Europa je voduća u području medicine. Vidimo da javni sektor je izuzetno izdašan kad je riječ o pristupu univerzitetima, bolnicama, kroz regionalnu suradnju, fokusirajući se na klastere, a isto tako i na posebne regije, izuzetna dobra i uspješna priča koja se tu događa javni sektor koji je stvorio put stvaranja tržišta. Kada pogledate kod mene, e, kod kuće 20-30 godina je trebalo da se ovo ostvara, a temelj za privatni sektor koji onda postoji izvoznik. Danska je vodeća zemlja, jer upravo to je bio jedan sretan brak između javnog sektora koji je potpomognut javnim sektorom kako bi se upravo hendikepiranim osobama pomoglo i stvorili upravo osnove zajednički privatni sektor i javni sektor u stvaranju ovih instrumenata. Izuzetna dobra priča uspjeha kada pogledamo kako suradnja između privatnog i javnog sektora može biti uspješno, ali i ovi anđeli, gospodarstveni anđeli, svakako postoji prostor e, u suradnji otvaranja ovih e, okvira prema njima. S druge strane pak e, moramo imati profesionalno promišljanje ne samo akademske zajednice, već i stručnjaka iz gospodarstva. Još jedan komentar kad je riječ o o utjecaju, mislim da se puno toga može dogoditi kad je riječ o kohezijskoj politici u različitim regijama, kada bismo e, pronašli njihovu specijalnost, njihovu širu ili užu specijalnost i povezivanje sa onima što mi očekujemo. Dakle, e, zdravstveni sektor je jedan od mnogih. E, naših gradovi moraju se reformirati i usluge u gradovima moraju se unaprijediti. Postoji tehnologija za to, međutim, poslovna rješenja za korištenje i prijenos ove tehnologije u uporabljivu komercijalnu funkcionalnost, ali koje bi s druge strane bili socijalno inovativni, još uvijek kaskaju. I zbog toga različite regije sa različitim svojim resursima kojim stoje na raspolaganju mogu učiniti puno toga. Stoga nam je i potrebna takva e, suradnja. Čitav niz bih mogao navesti različitih alternativnih e, transportnih sustava koji su svi otvoreni i koji su apsolutno otvoreni za promjene i za poboljšanja, te isto tako uvođenje novih rješenja, a isto tako su izuzetno relevantni kad je riječ o primjeni u gradovima. Interesantni isto tako i sa gospodarskog stajališta, ne samo u EU, već i kao izvozni proizvod u ostatak svijeta. Što znači da su e, mogućnosti velike i mislim da moramo pronaći pravi, pravu mješavinu između s jedne strane potrebe e, kontrole i nadzora sredstava e, koja se koriste, a s druge strane i mogućnosti poslovnih potvata za inovatore u javnom sektoru koji surađuju onda zajedno unutar ovog novog konteksta. Puno više moramo još učiniti kad je riječ o politici kohezije, da upravo budemo proaktivni i Nadam se da i drugi stručnjaci i vi ćete imati priliku nastaviti ići ovim putem, a kojim sam ja krenuo izradivši ovu studiju za stol. Hvala vam lijepa. Elektronski dokumenti našeg e, današnjeg sastanka možete pronaći poveznicu sa ovom studijom i kopiju same studiju. Hvala lijepa na o interesantnoj raspravi. Dobrodošli ste svakako u naš odbor kada bude za to prilike. Hvala. Sada bismo nastavili sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je prezentacija studije koje je naručio resorni odjel B, a riječ je o kontroli i pojednostavljenju postupaka u okviru europskih strukturnih investicijskih fondova ESIF naručuje isto tako i odbor ređi te i resorne odb za strukturnu i kohezijsku politiku. Opći cilj je bilo procijeniti odnos dvije komponente europskih strukturnih investicijskih fondovi, sustav nadzora i revizije, te isto tako i mjere kojima se treba smanjiti kompleksnost samih primjena fondova. Sama studiju će prezentirati glavni istražitelj Martin, dr. Martin Ferry iz eh, Istraživačkog centra za evropske politike pri sveučilištu Stret Clyde iz Ujedinjene kraljevine. Ne znam da li sam dobro izgovorila ovaj Stret Clyde u Ujedinjenoj kraljevini. I sada bih eh, Isto tako dala riječ eh, gospodinu Martinu Feriju, 15 minuta, te isto tako i Evo ga, imate riječ. Izvolite. Da, e, ovdje smo razmatrali odnos između e, nekoliko, nekoliko elemenata ESIF-a. Zapravo se radi o e, sustavu nadzora i revizije i također načina kako možemo tu svu kompleksnost na neki način kontrolirati. Dakle, to je ono što je veoma važno u ovoj raspravi o reformi ESIF-a. U VFO-u e, se navodi da se bolje financijski upravlja tim fondom, ali također trebamo smanjiti kompleksnost e, i omogućiti provedbenim tijelima i korisnicima da bolje provode financijsko upravljanje. U tom kontekstu Prvo ću nešto reći o e, koristima e, koji se e, mogu izvući iz nadzora i revizije ESIF-a. Također neke odnose između toga i što se tiče pojednostavljenja i nadzora u ovom razdoblju od 2014. do 2020. Također ću se osvrnuti na raspravu koja se vodi o razdoblju nakon 2020. Dakle, što se tiče metodologije i cilja, radili smo i razgovore, odnosno intervjue u državama članicama i također smo napravili neke studije koje su se bavile pojedinim e, slučajevima. E, tu smo se obratili i e, upravnim tijelima i revizorskim tijelima. Što se pak tiče e, koristi i cijene e, nadzora i e, revizije, moramo reći jednu stvar. To je da oni imaju ključnu ulogu u osiguravanju tome da uprava fondovima ESIF bude učinkovita i da postoji sustav odgovornosti. Radi se i o na razini Europske unije i države članice također značajan udio sredstava Europske unije i politička prominentnost ESIF-a eh, dovodi do toga da pogreške eh, su jako prominentne. Što se tiče financijskih eh, koristi, naravno radi se o tome da se vide te neregularnosti i da dođe do povrata sredstava. U nekim državama članicama ESIF zapravo E, imamo jače čak e, te sustave provedbe i upravljanja. Kakva su iskustva iz ovog e, ciklusa 2007. do 2013. Kao prvo, vidimo cijeli niz koristi. Kao prvo, komisija ima ove korekcije koje omogućuju da se zaštiti proračun Europske unije. I tu imamo i suspenziju i prekid isplate sredstava. To se u ovom ciklusu stvarno ekstenzivnije koristilo pa je to došlo do poboljšanja sustava upravljanja. I okvir nadzora i revizije je time poboljšan i također je to pozitivno utjecalo na greške. S druge strane, došlo je i do nekih izazova. Mada je došlo do manje stope pogrešaka u ESIF-u, ipak je ta stopa viša nego u drugim fondovima. I također se vidio da postoji manja učinkovitost zbog e, multiplikacije sustava nadzora što povećava administrativne troškove, a to i utječe na rezultate ESIF-a njihovih programa. Znači te, taj nadzor, ti procedure, e, sve to može e, obeshrabriti e, podnositelje zahtjeve da uopće se prijave. A neki od tih korisnika bi možda mogli biti zaista važni. Znači, strateška kvaliteta kao cilj i regularnost kao cilj bi trebali se razmatrati u ovom kontekstu. Dakle, vidimo da je ovo zaista veoma kompleksan sustav, imamo različite procese, različite e, aktere, kako u državama članicama, tako i u Europskoj uniji. Ovdje vidimo koje su glavni ciljevi za programske vlasti, dakle e, upravne vlasti. Imamo dakle administrativne kontrole svake isplate, zatim e, ove provjere na licu mjesta, E, i e, godišnji sažeci svih e, rezultata, svih revizija i nadzora. I onda se zapravo daje jedno mišljenje komisiji, dakle to rade revizor, revizorska tijela, također se razrađuje strategija revizije, radi se revizija sustava, uzorka operacija i također računa na razini Europske unije uprave za ESIF, e, glavne uprave koje se time bave, se time bave također i revizorski sud daje godišnje mišljenje koje se podnosi komisiji, parlamentu i vijeću i također se izdaje e, godišnje mišljenje o institucijama i agencijama Europske unije i također imamo i posebna izvješća o konkretnim inicijativama vezanim za politiku, imamo i financijsku reviziju i reviziju rezultata. Dakle, napravili smo te neke case studije e, da vidimo kako to utječe na zapravo ta kompleksnost s kojom se suočavaju upravna tijela. Radi se o razdoblju 2014. i 2020. Dakle, administrativne provjere svake isplate e, trebaju biti e, proporcionalnije i pojednostavljene. Što se tiče ovih e, provjera na licu mjesta, to nije problematično to u toj mjeri zato što se radi na uzorku. Veoma teška je provedba mjera za borbu protiv prevare. Moramo imati naravno pravnu osnovu za to. Što se tiče ovog godišnjeg izvještavanja ima svoje e, koristi zato što je onda lakši posao kad se zatvara program, ali iz godine u godinu postoji ta opterećenje. Što se pak tiče revizorskih tijela, oni se također suočavaju sa kompleksnostima. Naravno, oni moraju iznijeti mišljenje o dezignaciji, zatim trebaju razraditi strategiju za reviziju koja se zasniva na suradnji između upravnih tijela i revizora Sistemske revizije zahtijevaju bitne velike kapacitete, posebno kad se radi o velikim i kompleksnim programima i statističko uzorkovanje operacija e, daje nekakvo osiguranje, odnosno nekakav, e, nekakvu iluziju da se, da se obuhvaća dosta toga, ali to je ipak jako kompleksno. I e, Naravno, budući da sad imamo godišnje izvještavanje, to je smanjilo kompleksnost zadaće kod zatvaranja programa, ali imamo te vremenske rokove. Neke stvari utiču na sve. E, što se tiče tipova operacija, financijski instrumenti i e, ti neki programi imaju svoje specifičnosti. Što se tiče država članica, imamo modele kontrole nadzora koji se koristi, neki imaju centralizirane modele, a neki ne. Neke e, države imaju veću institucionalnu stabilnost i to omogućava da se umanji kompleksnost. Također imamo e, različite upravljačke kapacitete i primjerice to će utjecati na to u kojoj mjeri upravna tijela mogu e, eksternalizirati te zadaće. Također imamo i odnos između e, regulative na domaćoj razini, i na razini Europske unije. Imamo ono što postoji gold plating, znači da se e, još pojačavaju neki propisi više od onoga što zahtjeva Europska unija. I onda imamo također i ulogu Europske unije. Važna je tu jasnoća i e, konzistentnost, e, regulatorni okvir i e, veoma su tu problematični propisi koji se odnose na državne potpore i zapravo se tu moramo pozabaviti pojednostavljenjem. Ovdje vidimo neke ključne mjere koje su već uvedene, jedinstvenu reviziju gdje se komisija zapravo oslanja na ono što čine države članice i ne provodi svoje vlastite dodatne provjere. Zatim pojednostavljenje kod revizije troškova, to su neki ekonomski mehanizmi koji omogućuju da se lakše procjenjuje e, sama operacija. Proporcionalnost je veoma važna i poboljšana je što se tiče ovih metoda koje se zasnivaju na procjeni rizika kod e, uzorkovanja i e, mali subjekti se samo jedno provjeravaju prije zatvaranja samog programa. Zatim imamo pojednostavljenje kod same dezignacije i također je kod financijskih instrumenata i kod e, programa teritorijalne suradnje cijela stvar pojednostavljena. A sada nekoliko riječi o iskustvima vezanim za proces 2014. do 2020. Na osnovu ovih e, studija pojedinih slučajeva e, vidimo da e, ova, ove reforme kojima je svrha pojednostavljenje trebaju se malo još fino podesiti. Imamo cijeli niz delegiranih i provedbenih akata, zatim smjernica koje izde komisija, pa nema dovoljno pravne sigurnosti. I države članice su uvijek vrlo oprezne kod tumačenja tih e, provedbi, tih smjernica i drže se tih smjernica kao pijen plota. Vidimo e, taj strah od budućih revizija a e, neki specifični instrumenti kao što su financijski instrumenti dodaju još tom problemu, pogoršavaju ga. Dakle, ove SCO, e na njih se smatra da su dosta od pomoći, dakle te pojednostavljene opcije za troškove, ali zahtjeva određeno vrijeme da se to organizira. No, e, sve ove, e, sve ove mjere kojima je svrha da se pojednostavni proces, naravno one su vrijedne, ali Ipak e, trebamo raditi na tome da se povjerenje, ali i taj strah koji postoji kod korisnika na neki način ipak e, riješi. Također u ovom kontekstu e, je važno reći da je u ovom periodu su uvedene nove reforme koje su dodale još pogoršale kompleksnost primjerice uredba koja se eh, bavi eh, ovim rezultatskim okvirom i ovim ex ante uvjetovanosti i također integrirani integrirana teritorijalna ulaganja. No, ipak, evo, radi se i dalje na tom pojednostavljenju. Primjerice, na eh, razini Europske unije imamo ovu skupinu na visokoj razini za pojednostavljenje, zatim imamo ovaj cijeli plan rada za bolje, bolju regulativu i imamo obnimbu s uredbu. Imamo također i neke ohrabrujuće primjere na razini država članicama koje mijenjaju svoje pravne okvire kako bi ih uskladili sa pravilima Europske unije, također smanjuju broj ovih tijela i također na taj način se smanjuje kompleksnost za korisnike i daju e, ciljanu podršku tim korisnicima kako bi razvili kapacitete, kako bi mogli se nositi sa ovim e, zahtjevima koje pred njih postavljaju financijske kontrole. Što se pak tiče ovog razdoblja nakon 2020. tu ima nekoliko ključnih elemenata. Kako možemo povećati fleksibilnost? Imamo različite modele u različitim kontekstima, primjerice ovisno o veličini sredstava, kapacitetima i tako dalje. Dakle, može li se proširiti e, ovaj model, korištenje modela jedinstvene revizije jer bi to eh, izgradilo povjerenje, eh, smanjilo potrebu za širenjem kapaciteta i također koje bismo kriterije mogli koristiti da bismo uveli veću fleksibilnost. No o tome se raspravlja. Drugo pitanje općenito je kako možemo pojednostavniti pitanja. Harmonizacija eh, kod svih fondova bi bila vrijedna, ali veoma je teško to postići u praksi. Također je važno da postavimo jasnu razliku između ovih strogih pravila, ovog mekanog e, zakona, smjernica, e, savjeta, najbolje prakse i tako dalje. Što se pak tiče nekih konkretnih pitanja, dakle imamo e, ulogu i ravnotežu između revizija poštivanja propisa i rezultata. Znamo da će se to nastaviti u daljnjem periodu, znači imamo revizije koje se bave e, više fokusiraju na poštivanje financijskih propisa i druge koje gledaju koji su rezultati postignuti. Zatim e, pojednostavljenje ili čak ukidanje ovog e, postupka dezignacije. Zatim prepoznavanje proporcionalnosti u funkcijama revizorskih tijela. Također pojednostavljenje revizije za financijske instrumente. Imamo primjer e, teritorijalni programi, zatim pojednostavljenje e, statističkog uzorkovanja. I kao što sam rekao preko e, delegiranih akta, proširenje ovih gotovih SCO-a. Dakle, na osnovu ovih studija pojedinih slučajeva e, možemo reći, možemo dati ovaj doprinos e, raspravi. Harmonizacija pravila bi veoma bila važna, posebno što se tiče sco Zatim trebamo proširiti ovaj pristup jedinstvene jedne e, revizije. I također trebamo imati reviziju koja se fokusira na ishode, na rezultate i na poštivanje financijskih propisa što se tiče ovih uzorkovanja na osnovi procjene rizika, to je veoma važno, ali treba naglasiti da je i statističko uzorkovanje, jer ono garantira e, da se revizijom pokrije odgovarajući, odnosno da se dobije jedna šira slika. I konačno fleksibilnost. Treba to e, zaista nastojati postići gdje god je to moguće. Znači trebamo pogledati različite vrste operacije, različite sektore i tako dalje. Imamo tu jasnoću e, i to da se jasno postavi razlika između ovih striktnih e, zakonskih propisa i ovih mekanih propisa koji možda se uglavnom sastoje od smjernica i tako dalje. To je veoma važno za budućnost ovog cijelog procesa. U zaključku ću e, reći koji su glavni izazovi. Sustav ESIF je sve učinkovitiji što se tiče rješavanja problema pogrešaka i neregularnosti, no kako možemo to držati, a istovremeno ograničiti e, trošak i kompleksnost? Dakle, osnovna načela sam već naveo, to su harmonizacija, stabilnost, e, fleksibilnost, kratkoća, E, izgradnja kapaciteta povjerenja i e, procjena onoga što funkcionira. I naravno vremenski rokovi. Imamo i neke vrlo konkretne stvari. Moramo razmotriti proces dezignacija, dakle jedna revizija, SCO i što se tiče SCO u uredbi o ESIF-u, komisija e, delegiranim aktom je ovlaštena da postavi E, dakle te nekakve standardizirane pragove i e, u interesu pravne sigurnosti je to veoma važno. I trebalo bi dakle podržati e, prihvaćanje i veće korištenje tih SCO-a, jer važno je da se u reviziji ne nađu nikakve nekakve neregularnosti. Dakle, sve to služi većoj jasnoći i dakle, ono što sam već rekao, veoma je važno povući crtu između striktnih e, zakonskih propisa koji se moraju e, primjenjivati i ovih e, više smjernica. A istovremeno postoji potreba da imamo ipak i te smjernice kako bi se pomoglo korisnicima. Što se pak tiče preporukama za pojedine institucije, što se tiče komisije, važno je da ona i dalje revidira i preispituje e, propise i ove inicijative kao što je skupina na visokoj razini i refit i tako dalje, to je veoma važno. Također treba raditi na izgradnji kapaciteta u državama članicama. Primjerice trebamo ih potaknuti da prihvate SCO, e dakle predstavnice komisije su neki puta išle u države članice putem seminara i radionica e, ih e, potakli da u većoj mjeri ih koriste. Što se pak tiče Europskog revizorskog suda, trebamo podržati ove nedavno pokrenute inicijative za to da oni se zapravo oslanjaju na ono što čini komisija, također da imamo koordinirane revizije u državama članicama. To je nešto što je imalo pozitivan učinak. Primjerice, nedavno smo imali jednu reviziju rezultata e, programa Jaspers. E, to je radio e, Europski revizorski sud zajedno sa Visokim Poljskim revizorskim sudom i to je zaista mm, donijelo pojednostavljenju. Prezentacije e, Europskog revizorskog suda u državama članicama također grade e, to povjerenje i razumijevanje, e, ali veoma je važno naglasiti da sud daje nezavisna mišljenja, dakle on je autonoman, on nema nikakve veze sa sustavom ESIF-a, a to je veoma važno jer revizor mora biti nezavisan. Što se tiče država članica, također trebaju preispitivati e, nacionalne propise i institucije koje mogu utjecati na, taj kompleks, na tu kompleksnost. I imamo jednu državu članicu gdje je komisija je, dakle, rekli su e, da e, zapravo država članica je inzistirala da programsko tijelo mora voditi daljnje, mora provesti daljnje provjere čime se duplicirao taj rad, a mada je komisija rekla da nema nikakve potrebe za to. Također je e, važno e, proći kroz sustav provedbe i upravljanja kako bi se vidjelo može li se to na neki način racionalizirati. I konačno, što se tiče programskih, programskih tijela, oni trebaju poboljšati svoja znanja i svijest o tome kako funkcionira sustav ESIF-a, jer je to se pokazalo isplativim u dugom roku. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepo na ovoj prezentaciji koju ste održali uh, pred odborom regije, gospođa Kreol. Hvala lijepa na ovoj interesantnoj prezentaciji. Mislim da su tu spomenute mnoge, mnoge točke koje smo mi u odboru raspravili. Jedno pitanje. Postupak Omnibus koji je isto tako ispregovaran za kohezijsku politiku Nadam se da ćemo do, svi, do lipnja imati glasovanje na plenarnom zasjedanju prema višegodišnjem financijskom okviru i da će stupiti na snagu. Da li je put koji je tamo predložen ono što biste vi mogli poduprijeti? Iskreno govoreći, ja bih radije čula odgovor koji bi bio pomalo drugačiji, a kad je reč o, o rezultatima postupka Omnibus, a ne da se vraćamo natrag na povijesne e, činjenice, jer moram uvijek gledati prema napred, moram gledati što to komisija nudi u novoj uredbi, a kad e, trebamo unijeti neke primjene. Želio bih isto tako znati da li smjer kretanja koji smo mi e, zauzeli, da li je taj smjer kretanja ispravan ili tu neke stvari kreću u krivom smjeru ili su pomalo nedostatne. Hvala. Thank Hvala. Gospođo Maletić, izvolite. Thank Puno hvala. Baš kao što je rekla gospođa Kreul, u mnogim prilikama smo razgovarali o toj mogućnosti pojednostavljenja. Ja nekako uvijek imam osjećaj da kada krenemo sa pojednostavljenjem, na kraju sustav ispadne još kompleksniji, a ne pojednostavljen. Nadam se da ćemo ovoga puta uspjeti i da ćemo za sljedeće razdoblje pripremiti sustav koji će biti nešto fleksibilniji, opušteniji, harmoniziran, baš onako kako ste vi rekli. I nadamo se da će to biti uključeno u novu uredbu. Vi ste govorili o pojednostavljenim cost optionsima. Ja se slažem s vama da bismo na tome trebali raditi. Jer revizori, naime evropski revizori su rekli da provode reviziju provedbe ESIF-a te razinu nepravilnosti, ali rekli su da je unutar te pojednostavljene opcije ona na nultoj razini. Dakle, to je doista nešto što nam je potrebno u praksi. I kada pogledamo izvješće Europskog ureda za reviziju, tamo stoji kako više od 60% svih nepravilnosti proizlazi iz područja javne nabave. Dakle, to je vrlo jasna poruka za sve nas. Trebali bismo imati dovoljne kapacitete stručnjaka i tehničku potporu na razini država članica kako bi se pružila potpora krajnjim korisnicima. E, dakle, oni bi trebali dobiti pomoć kada je riječ o provedbi postupaka javne nabave. svaki korisnik i javno tijelo želi e, izgraditi te kapacitete za javnu nabavu. Ako tih kapaciteta ne, ne bude, nećemo uspjeti. Ja se nadam da ćemo u ovom novom sustavu doista se uhvatiti u koštac sa ovim problemom koji je po mom mišljenju najveći. E, zatim pravila o državnoj potpori. Javna nabava potpuno je jasno da su to naše najveće slabosti u sustavu i da najveći broj e, nepravilnosti proizlazi upravo iz ova dva elementa. Još jedna stvar, još jednu stvar ste spomenuli, a to je zadnje koje ću spomenuti, to je povjerenje. Iako je važno da se možemo osloniti jedni na druge. Mi uvijek sa evropske razine kontroliramo institucije na nacionalnoj razini, zatim institucije na nacionalnoj razini provjeravaju i kontroliraju korisnike, zatim su tu i privatna tijela, a, privatna tijela bi trebala slijediti pravila javne nabave. Kada je riječ o sufinanciranju unutar ESIF-a, to je oko otprilike 30%, s obzirom na, imajući na umu prihvatljive troškove. I zbog tih 30% oni moraju naučiti pravila o javnoj nastupi i primjenjivati ta pravila. Mi na neki način pokušavamo zaštititi od samih sebe, jer njihov cilj jest dobiti najbolju vrijednost za novac, za svoj novac. I financirati projekt sa 70%, a ne 100%. Dakle, trebamo vidjeti kako malo pojednostaviti pravila i um, izgraditi više povjerenja. Hvala lijepo. Evo, ovo su bila pitanja koje su uputili eh, članovi. Eh, gospodine Ferry, imate riječ. Um, Hvala. Eh, što se tiče prvog pitanja vezano za omnibus, prijedlog omnibus, ja mislim da općenito možemo reći da da podupiremo taj prijedlog. Gledamo na taj prijedlog u smislu povećanog povjerenja i oslanjanja na e, oslanjanja na reviziju. I što se tiče te pojednostavljene cost options, mi smo za to da se ta inicijativa proširi i u sljedeće razdoblje. Ali da bi se to ostvarilo, mi moramo imati načela koje su ovdje spomenuta, to su povjerenje i izgradnje kapaciteta. Na primjer, jedan od slučajeva koje smo vidjeli ili više slučajeva koje smo vidjeli i kojima smo posvjedočili, vidjeli smo više procesa a, i više, dakle, više pitanja je zapravo bilo postavljeno komisiji od strane tijela na nacionalnoj razini. Dakle, pitanja koja, su, koje je komisija morala uzeti u obzir. A, to su pitanja koje su vrlo, bila vrlo konkretne za upravljačko tijelo u konkretnim slučajevima. također, vi znate da se sve više da se gomila dokumentacija, a sada to pokušavamo sa omnibusom racionalizirati i pojednostaviti. Dakle, ja smatram da mi moramo imati regulatornu jasnoću i da moramo imati dovoljne kapacitete u državama članicama i u njihovim programskim tijelima. Dakle, e, jako je važno da one korisne inicijative budu uspješno provedene. Hvala vam na ovim pitanjima i hvala na intervenciji. Hvala lijepo i hvala na sudjelovanju, hvala na prezentaciji i Sada ćemo se zaustaviti uh, sa ovom točkom dnevnog reda. Uh, imamo još samo točku razno. Imamo li što dodati pod točkom razno? Ako ne, onda ću vam samo, želim vas samo obavijestiti da je naš sljedeći sastanak 20. lipnja, to je srijeda, on će se održati u 9 sati ujutro i želim također zahvaliti prevoditeljima na njihovoj pomoći i želim vam svima vrlo ugodan dan. Hvala lijepo i ovime zaključujem sastanak odbora regije.